Schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer weiteren Sitzung. Meine sehr geehrten Štovane dame i gospodo, kolegice i kolege. Prvo, da vas obavijestimo o zaključcima sastanka koordinatora za dva sastanka od 7. travnja i od sinoć. E, Kopije zaključaka su vam e, podijeljeni i prema tome ako nemate nikakvih prigovora do danas u podne u pola jedan smatrat ćemo da su usvojeni. A sada prelazimo na glasanje o provedbi Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima ljudi s invaliditetom, stajalište o employ e, odbora. Evo tu nam je njegov izvjestitelj naš Davor Škarlec koji je ovdje. Dakle, sad prvo glasamo, glasanje otvoreno. A, pardon, već sam se zapravo začudio da nam jedan glas nije štimao. Dakle, sve je dobro. Dobro. Prelazimo dakle do glasanje kao što smo rekli. Amantman 12. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amantman 13. Tko je za? protiv, suzdržano, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. 18 za, protiv, Suzdržani usvaja se. 19. U dva dijela. Tko je za prvi dio? Za. Sedamnaest je bio usvojen. Sedamnaest nije bio usvojen. Zbog toga još put. Prvi dio idemo. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? To moramo provjeriti. Dakle, drugi dio glasujemo elektronski da provjerimo. Glasovanje je zatvoreno.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 Suzdržani usvaja se. Kompromis drugi. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Prema tome, amantman 35. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 40 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 41 za. Protiv. Suzdržani usvaja se.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 Glasanje se zatvara. 25 za, 16 protiv, 1 suzdržani. Dakle, bio potrebno provjeriti. Satim 51 za, protiv, suzdržani usvaja se. 52 za, protiv, suzdržani usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. 60 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61 za, protiv, suzdržani, provjeravamo. Dakle, 61. elektronski se provjera, provjerava, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 18 za, 25 protiv, nema suzdržanih, dakle odbija se. 62 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 63 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 64 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 65 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman prvi. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Drugi. Amandman drugi za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 Glasanje je zatvoreno. 41 glas za, 1 glas protiv, nema suzdržanih. 1, 1 suzdržani. 2, 42 dakle. I time smo usvojili tekst. Čestitamo Davoru Škrlecu. Usvojeno izvješće. A sada prelazimo na konfliktne zone i kompletno izvješće uz preporuke posebnog odbora koji se bavio tim posebnim izvješćem o padu malezijskog e, zrakoplova u srpnju 2015. Taj zrakoplov je, 298 ljudi je poginulo u padu tog zrakoplova izazvanog pogotkom jednom raketom. U studenom prošle godine se potpredsjednik nizozemskog odbora za sigurnost i istraživanje te nesreće predstavio svoje završno izvješće. I to izvješće je naravno pokazalo koje su različite slaba mjesta i različite rupe u aktualnim čisto nacionalnim sustavima osiguranja e, zrakoplova. Nama je jako drago i vrlo smo sa puno zanimanja ćemo slušati što će nam preporučiti e, ova radna skupina na visokoj razini i gospodin Ki. Izvolite, vi imate riječ. Hvala lijepo. Dakle, časni zastupnici, meni je stvarno velika, velika čast što smije biti pred vama i predstaviti vam rezultate istrage ove visoko rangirane stručne skupine koja se bavila istragom te nesreće. Kao što ste i vi rekli, Gospodine predsjedniče, to je jedan tragičan događaj koji se dogodio u, u srpnju 2014. godine. I ono što smo mi pokušavali učiniti nakon pada tog zrakoplava je bilo definirati akcije koje su potrebne na poduzeti je potrebno na europskoj razini kako bi se pozabavili samim rizikom i procjenom rizika u budućnosti za takva zrak letove. Znajući da svijet nije postao ni malo sigurniji nego u prošlosti, nego da pače da postoje vjerojatno i vrlo velike prijetnje koje još prijete da ta situacija postane još gora, onda smo naravno se pozabavili tom procenama rizika da vidimo kako se eventualno mogu takvi nesreće spriječiti u budućnosti. Naš odbor je radio tri mjeseca i izvješće smo u ožujku proslijedili povjerenici Bulc. Osim toga smo izvješće prezentirali i dostavili nizozemskom predsjedništvu Europske unije kako bi se ono uzelo u obzir u radu vijeća kad koje pokušava reformirati naše temeljne odredbe Europske o sigurnosti zračnog prometa kako bi se to dakle naši nalazi uzeli u obzir pritom, a i kako bi ono utjecalo na različite preporuke koje je nizozemsko tijelo za istragu dalo nakon te nesreće. Naša posebna skupina je bila sastavljena od predstavnika Europske komisije iz dvaju glavnih uprava Movitrans i zatim eksternih stručnjaka i to posebno predstavnika vojnih službi, Europske službe za vanjsko djelovanje, kao i INCENTA, a to je Centar Evropske unije za obavještajne podatke i njihovu analizu. Mislim da je ono što je vrlo zanimljivo, pritom mi smo dakle imali i predstavnike organizacije za civilnu, e, civilno zrakoplovstvo, ali i predstavnike svih zračnih kompanija i Raymond de je također sudjelovao u našoj skupini koji je bio do prošlog ljeta glavni tajnik i kao koji je bio vrlo, vrlo aktivan čitavo vrijeme nakon te nesreće. O čemu smo razmatrali i do kojih smo zaključaka došli, što smo spoznali. Spoznali smo da je situacija u zemljama članicama vrlo različita i de facto vrlo malo zemalja članica imaju pristupa vojnim obavještajnim podacima o mogućim rizicima za civilno zrakoplovstvo. I de facto smo, zapravo su zemlje odredile svoje timove i svoje posebne skupine koje se bave procjenom rizika, koje surađuju i sa ICAO-om, ali i sa vojnim obavještajnim službama kako bi E, kako bi procijenili rizik. Međutim, nisu sve države u Europi u istoj situaciji i nemaju nužno pristupa vojnim obavještajnim podacima i nemaju takve specijalne timove koji bi onda na temelju tih podataka procijenili rizik za poneki let, konkretni let. Da pačem, neke zemlje imaju više sposobnosti i mogućnosti doći do stanovitih uvida i na taj način djelovati na svoje zračne kompanije da zapravo samo nekoliko država članica ima tu kapacitet kako bi onda utjecali na svoje zračne kompanije da neke letove obustave. Ali kao što smo rekli, to su samo one zemlje koje doista imaju pristup obavještajnim podacima i mogu procijeniti rizik. Ali, kao što smo rekli, većina zemalja Europske unije to ne može učiniti, prema tome mora se osloniti na nekog, pri čemu moramo tu jasno kvalificirati i definirati ko je taj netko, ko bi za njih procijenio rizik, kako bi onda potaknuli dalje akcije na susprezanju toga. Mi smo u tom kontekstu onda pokrenuli čitav niz rasprava o tome u kojoj mjeri trebaju nacionalne zračne kompanije u tome sudjelovati, biti obavještene i ostalo. Jer rizik, rizik kojeg neki, neke zračne kompanije, s kojima se neke zračne kompanije posebno suočavaju, su različiti od ostalih. Vidjeli smo na, u zadnje vrijeme terorističke akcije koje su bile ciljane upravo na određene nacionalnosti, protiv određenih nacionalnosti i protiv određenih e, zračnih linija. Znamo jasno kakva je situacija na tržištima općenito, ali kao što ste vi sami spomenuli, predsjedniče, u, na malezijskom letu, većina koji je, dakle o kojem mi tu govorimo i kojeg smo istraživali, većina putnika su bili nizozemci. Jer e, vi znate da je to vrlo lako danas kupiti internetski, online i bilo kako drugčije um, povoljne karte i letite onda malezijskim zrakoplovom. Tako da je ta situacija sa malezijskom zračnom kompanijom malo neodređena još u Europi. Ali morali smo se s tim suočiti da je rizik kojim se recimo British Airways, Lufthansa ili Air France suočavaju drugčije nego što to prijeti ili s čime se moraju nositi druge zračne kompanije zbog različitih sukoba na svijetu. Međutim, dugo smo u našoj radnoj skupini raspravljali o tome. Ako imam informaciju o mogućem riziku, da li je to onda rizik koji prijeti zastavi pod kojom leti taj avion, da li je to prijetnja Evropskoj uniji, da li je to bila prijetnja putnicima, kako ćemo je tretirati, protiv koga je bila usmjerena prvenstveno. I spoznali smo i shvatili da možda postoje zračne kompanije koje jednostavno predstavljaju, imaju viši profil za rizik, dakle veću mogućnost rizika, da im prijeti rizik nego druge. Ali vidjeli smo isto tako da je minimalni rizik de facto prijeti ipak svim stanovnicima Europske unije. Prema tome morali smo se onda skoncentrirati na taj, premda minimalan, ipak rizik koji prijeti svim državljanima Europske unije. I nadalje smo shvatili da moramo djelovati vrlo brzo. Mogu vam dati nekoliko primjera koje smo imali zadnja dva mjeseca. Recimo, tu su bile različite uzbune zbog e, testiranja, to testnog, e, dakle pokusnog lanciranja projektila u Iranu nije to bilo nešto na što se gledalo do tada kao opasnim područjem, dakle nadljetanje Irana, ali smo vidjeli da je bilo, tam su pokusi lansiranja balističkih projektila, da se pritom nije na vrijeme upozorila ili uopće nije upozorila niti međunarodna zajednica, niti međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo. Pa prema tome mi nismo imali puno vremena i pitali smo se koliko imamo vremena da kontaktiramo i stupimo u kontakt izravni s iranskom vladom. Da li imamo nekoliko tjedana, dana, sati ili koliko je. Onda smo čak konstatirali da za neke pokuse smo imali samo nekoliko minuta vremena da upozorimo. Da vidite, to su recimo teme sve o kojima smo razgovarali, konkretni primjeri iz najnovije prošlosti. Vidjeli smo da Zbog svega toga Evropske unije, zemlje Evropske unije trebaju surađivati kako bi izgradile zajednički način i zajednički proceduru izrađivanja procjene rizika. I kao drugo pitanje je bilo tko će informacije o riziku širiti i na koji način, tko će im dostavljati, prikupljati i dostavljati i na koji način. I jedno vrlo važno pitanje je tko će biti odgovoran za što jer ako je došlo do takve jedne nesreće, neko je bio svjestan rizika i onda je pitanje da li je on to dalje distribuirao upozorenje ili nije. Prema tome, tko će biti odgovoran za tu informaciju i da li je ta informacija prosljeđena dalje, taj obavještajni podatak ili ne i da li možemo pronaći neku hitnu proceduru i postupak koji će nam u takvim situacijama pomoći da zaista hitno reagiramo. Pričavam se što je kvaliteta ovog ove folije takva, ali evo, tako je to izgledalo. Načela oko koje smo se dogovorili bilo su vrlo jednostavna. Prvo smo se dogovorili, mi svi u radnoj skupini, da shvatili da sve zemlje, su sve zemlje spremne surađivati na izradi zajedničke europske procjene rizika. I znali smo da se to mora napraviti pod egidom, da kažemo pod pokroviteljskom glavne uprave za unutarnje poslove u Europskoj uniji. To je bilo vrlo, vrlo važno da znamo da se svi slažemo i ko će, voditi, ko će imati dirigentsku palicu. I to je bilo jako bitno da zna, i onda smo se nadalje dogovorili da se sve podaci, svi podaci, sve informacije koje imamo objedine, kao što smo rekli, opet pod okriljem glavne uprave za unutarnje poslove i da se onda iz toga izrađuje jedan zajednički europska procjena rizika za civilno zrakoplovstvo konkretno. Takva procjena rizika e, će biti objavljena od strane EASE i to će biti dostavljeno svim zemljama članicama kao i zračnim e, prevoznicima kako bi oni mogli onda sami vidjeti koje su potencijalne prijetnje i rizici za bilo koji civilni let koji nadlječe bilo koje eventualno opasno područje. I sad je ono što je trebalo vidjeti da li su zračne prevoznici u stanju pokupiti na vrijeme te informacije i donijeti onda adekvatnu odluku. Da li dakle imaju procedure kojim predviđaju kako se baviti s takvim rizikom, da li onda imaju spremne mjere za oblažavanje, posljedica i tako dalje. Mislim da je to bilo sve što smo dogovorili vrlo pozitivno u našoj radnoj skupini, pozitivni rezultati. Također dogovorili smo i mehanizme za hitne i nužne situacije kada nemamo dovoljno vremena recimo za, da sjednemo za stol sa predstavnicima glavne uprave za unutarnje poslove, onda možemo vrlo brzo napraviti konzultacije sa zemljama članicama preko jedne mreže uspostavljene internetske i možemo vrlo brzo doći do hitnih informacija koje onda EASA, dakle Europska služba za vanjsko djelovanje, objavljuje na ovaj način i svima dostavlja bio smo vrlo sretni, dakle, kad smo počeli naime te naše razgovore i rad u našoj radnoj skupini na visokoj razini, nismo znali da ćemo doći do tako dobrih i pozitivnih rezultata. Različite mogućnosti za različite aktere su tu bile i ono što smo mi njima sad bitno proučili je bilo sljedeće. Svaka zemlja članica treba imati svoj vlastiti nacionalni sustav za procjenu rizika mora ga uspostaviti ako ga nema. Kad god dobijemo neku informaciju o mogućoj prijetnji, to onda prelazi tim zemljama koje onda nacionalne vlade sa svojim službama pratećim preuzimaju, razmatraju i kroz svoju nacionalnu proceduru dolaze do procjene rizika. Zatim, zemlje članice moraju i trebaju dijeliti i razmijeniti informacije e, koje dobiju od obavještajnih službi i sve te obavještajne podatke sa svim ostalim članicama, a ako imamo neku prijetnju, onda moramo hitno reagirati, zbog toga moramo biti povezani. Europska komisija ima obavezu razviti jedan poseban mehanizam za zajedničku europsku procjenu rizika pod okriljem jasno glavne uprave za unutarnje poslove. Zatim, mi ćemo tu, ta procjena odlazi preko aze u mrežu i svim zemljama članicama i nacionalnim tim tijelima koje donose procjenu rizika, a onda zračne kompanije trebaju same svoje procedure pokrenuti kako bi donijela odluke na temelju tih informacija koje su dobile i te europske procjene rizika. Europska služba za vanjsko djelovanje će objaviti ne samo informacije, ne samo e, procjene rizika, nego i preporuke uz to. I pokrenuti mehanizam za hitne situacije kad god je to potrebno. To je bila radna skupina u kojoj nismo baš imali 28 predstavnika svih zemalja članica, ali imali smo ove navedene i mi smo odlučili sada da, ali uz suglasnost svih smo radili, sad smo odlučili kako ćemo početi provoditi naše preporuke. I u lipnju je, će se održati sastanak na kojem će biti prisutni svih 28 država članica i čim one se slože još i daju nam taj konačni signal, mi krećemo sa provedbom. To znači da moramo infrastrukturu složiti i krenuti u izgradnju ove mreže specijalne preko koje ćemo upravo te informacije i procjene rizika slijediti. Mi ćemo koristiti dosadašnje formacije i kanale za širenje tih naših informacija o toj mreži koju do sada već koristimo za sigurnu dostavu podataka, a isto tako ćemo vrlo brzo uspostaviti mehanizam za hitne situacije koji će nam omogućiti da 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, dakle non stop, radimo i možemo se uključiti i dostaviti obavijest o nekoj novoj prijetnji. U tom u vezi s tim smo željeli potporu zamoliti vas, vaš odbor za potporu za naš posao. Mi smo uveli kao isto tako kao još jedan rezultat rada naše radne skupine jedan posebni članak u dosadašnjoj uredbi o pre sigurnosti značnog prijevoza gdje je predviđen upravo uspostava tog novog mehanizma. Jer e, kad dođe sve ono što je naša radna skupina zaključila do vijeća. Neki puta treba još malo pogura da to na vijeću brže prođe i zbog toga smo tu, nadam se barem da apeliram na vas i mi nadam se možemo računati na vašu pomoć, potporu. Doista nam treba vaša potpora za ovo jer to je zaista tema u kojoj si ne možemo priuštiti da ne budemo evropljani i da ne dijelimo sve informacije, da ne razmjenjujemo sve kako bismo umanjili rizike koji prijete svima nama. Hvala lijepo. Hvala. vam lijepa gospodine Ki na ovom izlaganju i naravno da ćete za to dobiti našu podršku. Pretpostavljam da ste u ovom slučaju uvjereni u to da nam je tu potrebno europsko rješenje. Možda jedna samo kratka primjedba prije nego što pređemo na raspravu. Rečeno je da će to napraviti glavna uprava Home. A gdje je ovdje glavna uprava Home? To je dakle vezano uz migracije unutarnje poslove glavna uprava. Povjerenik je tu gospodina Vrapulos a glavni direktor iz glavne uprave Home nam jako dobro poznat, to je Marijas Rute koji je dugo godina ovdje bio i član u odboru TRAN kod nas. Dakle, on je sada u glavnoj upravi MOVE. Gospodin Wim van de Kamp. Hvala vam puno na ovom izlaganju. Ja sam iz Nizozemske, tako da vjerojatno shvaćate da me i tekako brine što se događa sa eh, istragom ove nesreće. Možda se niste precizno izrazili kada ste rekli da se nesreća dogodila 2015. Nije, nesreća se dogodila 2014. Molim vas da pazite, zato što žrtve i njihove obitelji E, su vrlo nestrpljivi. Još uvijek se vode rasprave o radarskim informacijama između Rusije i Ukrajine. I pretpostavljam da vi u ovom trenutku ne možete ništa reći o tome, no ako imate bilo kakvu informaciju koju možete podijeliti kako biste odagnali strahove i kako biste e, pomogli nestrpljivim žrtvama, to bi svakako bilo od velike pomoći. Bilo je vrlo interesantno ovo što ste predstavili, vidim da je radna skupina odradila dobar posao, ali kao i sa svim ostalim europskim planovima i postupcima, ona mora funkcionirati i mora, moraju se provoditi određeni postupci. Ja imam nekoliko pitanja o nadležnostima EASE i htio bih da gospodin Marunescu u svojem izvještaju mm, posveti jedan dio i tome. Drugo pitanje se odnosi na financijske resurse. Hoćete li dobiti dodatna sredstva? Da li se s ovime morate nositi sa mm, proračunom koje imate na raspolaganju inače? Meni se čini da EASA dobiva sve više zadataka i oblasti, a ne raste im proračun. Zatim, glavna uprava Home. Zašto? Zašto u tome ne sudjeluje glavna uprava Move? Htio bih čuti nešto više o tome. Mislim, prijevoz je prijevoz. A kad govorimo o nadležnostima, mi radimo sve pripremne radove, a onda se glavna uprava Home bavi ovim e, zadatkom. Meni se čini da je ta raspodjela posla malo čudna. hvala vam puno na onome što je učinila do sada vaša radna skupina i ja se stvarno nadam da ćemo u budućnosti izbjeći ovakve nesreće. Hvala, statement you made vam. Ovo je stvarno bilo vrlo detaljno izlaganje i drago mi je i na prijedlozima koje sam čuo s vama, od vas o suradnji s eas Kad se tiče ovog zrakoplova i njegovog pada MH17, u zapadnim medijima se još uvijek čuju ili pojavljuju svjedočanstva o tome da projektil nije došao e, sa zemlje već iz zraka. Mislim, nevjerojatno je da ovakve izjave dolaze nakon izjava istražitelja. Mm, to su izjave koje su vrlo oprezne, ali bojim se da to zbunjuje naše građane. No da se vratimo na vašu radnu skupinu. Imam nekoliko pitanja. Ja sam očekivao bolju razmjenu informacija o, rizicima s određenih teritorija. Očekivao bih da obavještajne agencije imaju te podatke. Očito je da ti podaci ne dolaze uvijek u vaš sustav. Tko može procijeniti te informacije i tko ih može isporučiti u vaš sustav? Tko procjenjuje e, sve različite podatke i informacije koje dolaze zato što ako šaljete podatke civilnom zrakoplovstvu u zemljama članicama ili zrakoplovnim prijevoznicima, oni će teško procijeniti sve te informacije. I još jedno pitanje. Opisali ste na koji način će se e, te informacije dijeliti sa zemljama članicama. A što je sa avioprijevoznicima trećih zemalja? Sustav je e, osnovan kako bi se zaštitili europski građani no, istovremeno naši europski građani lete malezijskim zrakoplovnim e, tvrtkama i tako dalje i brojnim drugima. Eto, toliko od mene. Hvala, sada Gizine Hvala lijepa, hvala vam i, i od nas, od liberala na vašem izvješću. Imam samo jedno pitanje, hoćemo li dobiti ovu vašu prezentaciju? Mislim da je to bilo vrlo pregledno i da bi nam bilo vrlo od koriste za naš dan i rad. Da, hvala vam, ali evo, htjela sam se osigurati samo. Što se tiče trećih država, to je već Robert Zile postavio kao pitanje. Ja sam htjela reći da mislim da je vaš uspjeh zapravo jako dobar, jer uspjelo je ovdje sada potaknuti države članice da razmijenju informacije i da se izgradi mreža. To je nešto što smo pokušali napraviti u drugačijem obliku i po pitanju borbe protiv turizma i to nam nije uspjelo. Mislim da baš kada se radi o borbi protiv turizma, da se to može ticati zakupovnog sektora i upravo je prepreka bila ta što države članice nisu htjele do sada zmjenjivati svoje informacije o osumnjičenicima za e, turizam. Toga mi je jako žao. Ja sam bila protiv PNR-a. Mislim da nije dobro da se podaci svih građana Europske unije e, skladište, umjesto da se samo razmjenjuju informacije o pojedinim osumnjičenicima. Ali eto, to je sad nešto što ne možemo pomijeniti, O PNR-u smo već odlučili i čak su države članice i tada bile protiv puno razmjene informacija. Mene zanima tko je e, za vas pregovarao. Mislim da bismo možda te ljude trebali iskoristiti u drugim pregovorima, ali dobro. Koja je uloga PNR-a? E, vi ćete već u lipnju 2016. godine započeti sa provedbom toga. Mislim da je jako dobro da to ide tako brzo. Jednom kada se evidencija imena putnika e, provede, hoće li to biti dovoljno ili će vam biti potrebne još i druge informacije o pravim rizicima vezanim uz konfliktne područja ili vezano uz neke osobe? Hvala sada Merja Krilinen. Arvoisa puheenjohtaja, <clears throat> kiitoksia tärkeistä Puno vam hvala Hvala vam e, i na ovim informacijama koje ste nam upravo predstavili. Ja bih se osvrnuo na pitanje gospođe Meissner. Postaviti još jedno pitanje. Gdje e, danas vidite najveće prepreke? Imamo zemlje članice koje, kad je riječ o podjeli informacija, nisu baš sretne da dijele te informacije. Koje su to zemlje članice koje nisu spremne dijeliti informacije? Zato što i mi moramo znati onda na koga moramo izvršiti pritisak kako bi napokon krenuli sa razmjenom informacija. Zato što i mi želimo imati koristan alat i ne želimo se ponovno naći u situaciji u kojoj će se sve građane smatrati potencijalnim teroristima i u kojoj će se apsolutno svi kontrolirati, a to sve zbog toga što određene zemlje članice ne žele dijeliti informacije. Hvala gospođa Deli. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala vam gospodine na vašem izlaganju. Pročitala sam vaše izvješće i slažem se s vama kada kažete da je europska razina najbolja razina za koordinaciju svega ovoga, iako svaka država članica izrađuje vlastito izvješće o tome za svoje zakupovne kompanije, ali postoje nešto što ne uspijevam razumjeti. Zapravo imam dojam da sada pridodajemo tu još jedan dodatni korak, dakle ovaj korak koordinacije koju provodi Europska komisija. Kako da budemo sigurni da kada dođe do krize, kada je potrebno biti reaktivno, reaktivni, da će taj postupak biti učinkovit? Zašto ne bi umjesto komisije EASA bila e, posrednik EASA bi po meni trebala biti ta koja bi brzo trebala prikupljati podatke o područjima sukoba, kada postaje opasno preletati ta područja i tako dalje. Dakle, možete li možda mi to razjasniti, gospodine Ki? Hvala. Hvala, Peter Lundgren. Ne? Onda su to bili svi koordinatori. Prije nego što pređemo dalje na druge govornike, želim pozdraviti skupinu posjetitelja koju je pozvao Mihael Galer. 43 osobe iz eh, poslane škole iz Wiesbadena. Hvala vam lijepa što ste ovdje i dobrodošli na sastanak našeg odbora. Und jetzt hat das Wort Jackie Foster. Jackie Foster ima riječ. Thank you, Chairman, and uh, thank you. Hvala vam um, predsjedniče, hvala i tebi Patrik što si e, došao na naš sastanak. Evo nekoliko napomena. Jasno je da svi nastoje raditi što je brže moguće. I mm, ja mislim da je ovo teroristički napad, da to nije bila slučajna nesreća. Bio je to ciljani teroristički napad. Vjerojatno nisu baš ciljali e, na zrakoplov, ok, to možemo priznati jer nitko zapravo nije siguran što su zapravo htjeli postići. Ja imam dvije stvari koje me zanimaju. E, kao prvo, koja se glavna uprava time bavi kad govorimo o komisiji? Glavna uprava MUV ili glavna uprava TRAN se bavi sigurnošću i zaštitom na zračnim lukama. I to još prije nego što je uspostavljena EASA. Dakle, oni su se nastojali baviti sigurnosnim pitanjima. Ali s druge strane razumijem zašto se govori i o glavnoj upravi HOME. Evo, ovo nije kritika upućena tebi, ali meni se čini da je u to uključeno jako puno ljudi, a kad razmišljate o brzom odgovoru, ja ne znam kako se može e, pružiti brzi odgovor kada svi moraju proći kroz raznorazna tijela, agencije i tako dalje. Jer to se na kraju sve svodi na to. Ako razmišljamo o procjeni rizika, da, naravno, svi trebamo raditi procjenu rizika, tako da ne želim reći da nema odgovora, ali u principu uvijek se sve temelji na nekom riziku. A kada govorite o tome da zrakoplovni prijevoznik mora donijeti odluku, oni to mogu učiniti samo na temelju informacija koje imaju zemlje članice. No, kao što ste rekli, postoje zemlje koje su vjerojatno e, značajnije mete ako razmišljamo o terorističkim napadima zbog čitavog niza e, aktualnih ili povijesnih razloga. Tako da i to je izazov. Vidjet ćemo se sa i om za nekoliko tjedana, tako da ćemo imati priliku s njima razgovarati. Ali meni se u ovom trenutku čini kao da su rješenja negdje posvuda. Ne kažem da vi ne radite dovoljno, ali e, pitanje se odnosi i na obavještajnu službu. Mislim da se ovaj teroristički napad ne bi bio izbjegao čak i da su sve te mjere uspostavljene zato što kad imate ovakve ljude to se jednostavno ne može kontrolirati ne možete kontrolirati rusiju niti sjevernu koreju ne znamo kada će testirati projektile nije da oni to ikome eh, kažu tako da to stvarno je problematično i eh, mm, službenici koji se eh, rade na borbi protiv terorizma i obavještajne i protuobavještajne službe se stvarno moraju potruditi. No ja mislim da ako i izađu određeni podaci iz obavještajne službe, kako će, to ostati, kako će ti podaci ostati povjerljivi. Tako da vidim da tu ima stvarno jako puno izazova. I na kraju, spomenuli ste, zapravo netko je spomenuo financiranje EASE. Znam da imate ulogu, znam da tri četvrtine vašeg proračuna dolazi iz mm, industrijskog sektora, mi zapravo dajemo mali iznos novca iz Europske unije. Stoga smatram da bismo trebali e, dugoročnije razmišljati kad je riječ o financiranju o EASE. Posebice kada tražimo od EASE da proširi nadležnosti i proširi zadatke koje obavlja. Ne možete to raditi sa nedovoljno sredstava. Ja sam e, sigurno kritizirala EASu ali ja vas podržavam i mislim da vam treba osigurati veću sigurnost. Osim toga spomenuli ste i dronove i time se treba baviti. Te na kraju, kad je riječ o reviziji uredbe o EASI, ja sam izvjestiteljica u Sjeni, ECR-a, i e, vodit ćemo računa o svemu što ste rekli, analizirati to u detalje i možda još dodatno porazgovarati o tome. No, unutar ograničenja koje imate, mislim stvarno da ste djelovali najbrže što ste mogli. No, brinu me e, broj ljudi, broj tijela, glavna uprava home, glavna uprava move i tako dalje. E, koliko ovdje ljudi sudjeluju u donošenju odluke? To je ono što mene brine jer smatram da e, svi moraju biti više proaktivniji, a ne reaktivniji a strukture koje imamo meni izgledaju vrlo birokratske i mislim da je to uvijek i bio problem Evropske unije, to što smo previše birokratizirani. No, stvarno puno vam hvala, drago mi je da ste e, vodili računa o našim komentarima nakon ovog terorističkog e, napada i da ste ih uzeli u razmatranje i veselim se našoj budućoj suradnji i nadam se da ćemo osmisliti e, bolji način rada za budućnosti. Hvala vam, a sada Dirđe Klun. Hvala vam. Hvala vam gospodine Kaj na vašoj prezentaciji. Mislim da je jako važno za europske građane da se osigura koordiniran odgovor na ovakve napade. Živimo u drugačijem svijetu, kao što ste i samo sami rekli. I građani Europe i oni koji putuju moraju znati da se nešto čini kako bi se osigurala zaštita građana. Slažem se sa kolegama kad je riječ o zabrinutostima, znači o razmjeni obavještajnih informacija između zemalja članica. Vidjeli smo da nedavni napadi i u Briselu i u Parizu mm, vidi se da je očito da kod 28 zemalja člana nemaju svi jednako razvijene obavještajne agencije i jednake informacije koje prikupljaju, te da se očito to ne razmjenjuju kako treba. To će zasigurno biti velika prepreka i htjela bih čuti vaš komentar o tome. Zato ste nas vjerojatno i e, zamolili da vam pomognemo sa, e, kada ste osnivali ovu radnu skupinu da prođe kroz e, vijeće. Isto tako govorili ste o tome da trebamo brzo reagirati u roku od par sati ili dana ako se dogodi napad ili neka sigurnosna prijetnja. Možete li nam reći nešto o vašem iskustvu, da li se to već čini? Hoće li to tražiti dodatno osoblje, dodatna sredstva? I na kraju bih još rekla da će to očito značiti i više posla za vašu agenciju, a samim time i više e, financijskih sredstava. Budući da ćete u cijelom području zaštite i sigurnosti, zaštite e, putnika, zaštite zračnog prostora imati jako puno posla, a sve to košta. Bojim se da to nećete moći ostvariti sa e, resursima koje trenutačno imate na raspolaganju. A mi ćemo vam pomoći u tom području koliko god budemo mogli. Hvala, sada Hvala vam gospodine Ki na vrlo jasnom izlaganju. E, mislim da je bilo vrlo jasno, baš kao što je rekao gospodin Van den Kamp. E, prošlo je stvarno jako puno mjeseci kako se dogodila ova nesreća. I mm, nakon toga bismo stvarno trebali imati sustav upozorenja na europskoj razini. Moje prvo pitanje. Hoćete li poslati preporuke zrakoplovnim prijevoznicima? Do koje mjere su prijevoznici slobodni u tumačenju tih preporuka? Zar ne bismo trebali osmisliti nekakve obvezujuće mjere? Tko će imati zadnju riječ? Hoće li to biti nacionalna tijela za civilno zrakoplovstvo koje promjenjuje e, nacionalne propise? koje bi im e, moglo i zabraniti da lete na određenim rutama. I drugo pitanje se nadovezuje na to. Ako pogledamo prijedlog e, o revizije osnovne uredbe o EASI. i e, da li moramo uključiti i sustav ranog upozorenja u tu analizu? Zato što smatram da bi EASA trebala imati nekakva obvezujuća pravila i obvezujuće preporuke koje bi mogla izdavati. Imate li kakve ideje o tome? Hvala sada Petar Fondalen. Hvala vam. Evo ja imam samo jedno pitanje za gospodina Kija. U Nizozemskoj, ali i u drugim zemljama, imamo e, na stotine ljudi e, koji su bliski žrtvama. Je li moguće da se ova nesreća mogla spriječiti, nesreća sa avionom MH17. Možemo li mi reći ljudima ovako nešto se više nikada neće dogoditi? Zato što u toj je nesreći poginulo nekoliko stotina ljudi. A sada mm, govorimo o osnivanju sustava koji izgleda fantastično na papiru. No je li to sustav za kojeg ćemo stvarno moći reći Mm, obiteljima ili prijateljima žrtava da evo ovakav sustav bi bio spriječio uh, napad projektilom na taj zrakoplov. Mislim da odgovor treba ipak biti ne. I za to postoje nekoliko razloga. Kao prvo, ja sam radio u nizozemskoj službi za kontrolu prometa, zračnog prometa i nama nije bilo dozvoljeno eh, dijeliti eh, informacije. Vidio sam da su se takve stvari događale. Vidio sam da su se različite službe borile za ostvarenje različitih ciljeva. Nizozemsko tijelo za zrakoplovnu kontrolu je bolje ekipirano i ima više novca od recimo bugarskog takvog nacionalnog tijela a ovdje govorimo o putničkom zrakoplovu e, malezijskom. Dakle, to je mm, zrakoplovna kompanija koja nije europska. Dakle, gospodine, hoćemo li sve staviti u ruke e, glavne uprave Home? Mislim da to nije pravi odgovor. I sustav koliko god dobro izgleda na papiru i da bi bio spriječio e, smrt nekoliko stotina osoba u istočnoj Ukrajini, pa nisam siguran da će ovaj sustav pružiti tu mogućnost, zato što ovdje govorimo o obavještajnim službama koje rade na različite načine i koje daju tek dijeliće e, informacija jedni drugima. E, obavještajne službe su spremne razmijeniti tek manji dio informacija i to će učiniti samo ako će dobiti nešto za uzvrat za taj podatak. Tako da moram vam reći da sam iznimno skeptičan i ja se nadam da ćete me razuvjeriti u vašem odgovoru. Hvala. Ovo su bile intervencije naših članova. Sada ću vam ponovno predati riječi. Možda možete još jednom reći kako je došlo do te odluke da to preuzme glavna uprava Home. Tko je donio tu odluku i iz kojih razloga? Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala svima na vašim pitanjima i komentarima. E, najprije ispričavam se. Da, e, nesreća se dogodila 2014. Čitao sam jednu drugu rečenicu u isto vrijeme pa sam se valjda zabunio. Ispričavam se. Jesmo li mogli spriječiti ovu nesreću? To, to si pitanje postavljamo svaki puta kada se dogadi neka nesreća. Recimo i nesreća sa German Wingsom. Isto smo se pitali, jesmo li to mogli spriječiti? nemoguće je reći ovako nešto se više nikada neće ponoviti. No, da vam pokažem kako će to funkcionirati. Zato što danas već funkcionira. To je neformalno, koristimo, to jest oslanjamo se na dobru volju određenih osoba da razmjenjuju informacije, ali eto, doista funkcionira. Što se događa? Imamo jednu zemlju koja kaže mi imamo dokaz o terorističkim skupinama koje posjeduju ovo i ovu vrstu oružja i kreću na to područje. To predstavlja opasnost za civilno zrakoplovstvo, na primjer u blizini zračne luke ili zbog nadljetanja na određenoj visini, zato što znamo da to oružje ima određene e, sposobnosti ili određeni domet. To su informacije koje je prije na raspolaganju imala samo jedna zemlja a sada se te informacije razmjenjuju i to funkcionira. Da li e, sprječavamo nesreće? Ne, to ne znamo i nećemo nikada znati zato što se ne događaju nesreće. Da li pružamo bolje informacije o rizicima zrakoplovnim prijevoznicima? Da. E, najbolje što možemo u ovom trenutku. I mislim da je to važno. Ja vam sada ne mogu reći da se ovakva vrsta nesreće više nikada neće dogoditi. To je nemoguće reći ali mi stvarno se trudimo najbolje što možemo da informacije koje imamo poružimo relevantnim dionicima. I mislim da je to jako dobro. Što se tiče um, europskih prijevoznika i neevropskih prijevoznika, mi ove informacije šaljemo europskim e, prijevoznicima te međunarodnim udruženjima u okviru IATE, tako da to se odnosi na uh, e, među, to jest prijevoznike trećih zemalja. Zatim isto tako razgovaramo sa trećim zemljama da vidimo da li i oni žele s nama razmjenjivati informacije ili da li žele imati pristup eh, mreži informacija. Tako da trenutačno radimo na tome. Osim toga, pregovaramo sa zrakoplovnim prijevoznicima da u slučaju kada oni smatraju da postoji određeni rizik, onda će oni biti obvezni podijeliti tu e, informaciju sa e, partnerima. Tako da, eto, na svim tim poljima radimo kako bismo e, pokrili što je šire područje i građane, a što se tiče neeuropskih prijevoznika koji prevoze europske putnike i koje su kupili karte preko europskog prijevoznika. Dakle, to je još područje koje moramo pokriti. Zašto glavna uprava Home? Zato što u toj glavnoj upravi već postoji skupina koja se bavi terorizmom i sigurnošću. Da biste se bavili ovakvim temama morate imati određene prostorije koje su primjerene za tako nešto. Morate prikupiti e, obavještajne e, podatke, a glavna uprava MUV nema pristup tim podacima. Jako dobro surađujemo sa glavnom upravom Home. Matijas Rute e, jako dobro poznaje e, probleme prijevoza. Kao što je rekao gospodin predsjednik, e, imamo jako dobar odnos i to vrlo dobro funkcionira. Jedna od poteškoća koju ste spomenuli u vašim pitanjima jest da se skupina glavne uprave Home sastaje četiri puta godišnje ili se sastaje prilikom posebnih, e, uslijed posebnih e, okolnosti, kao na primjer mm, nakon napada na u Egiptu. E, zato što je potrebno dosta vremena da se organizira sastanak u Briselu, da svi dođu. Zato kad imamo sastanke te skupine, onda analiziramo sustav, sustavne e, teme. Kako je situacija u Egiptu, kako je situacija u Pakistanu, kakva je situacija u Iranu, Iraku i tako dalje. Kako se stvari razvijaju, gdje vidimo rizike, da li je to na e, zračnim lukama, da li u zračnom prostoru. I onda na temelju e, toga definiramo zajedničko mišljenje koje EASA e, objavljuje. Tako da odgovorim na vaše mišljenje. Nije da EASA dobiva sve informacije iz različitih e, zemalja članica i onda ih ona procijenjuje, procjenjuje, analizira i tako dalje, već sve zemlje članice u ovoj radnoj skupini e, zajedno donose stav o riziku. U radnoj skupini smo, e, smo razgovarali o tome što, bi se, što se događa ako nemamo zajednički stav o nekom riziku. Onda ćemo u praksi vidjeti kako ćemo to riješiti, ali ono što bismo mi u EASI htjeli napraviti jest e, ipak objaviti e, informacije koje imamo sa različitim stavovima. Tako da na kraju dana u principu zrakoplovne kompanije ipak imaju sve informacije koje mi možemo pružiti. Tako, mi iz EAZE nismo obavještajna agencija, niti to želimo postati. Iako jesmo zaposlili osoblje koje je, e, ima te e, vještine, ali oslanjamo se na, član, na zemlje članice da zajedno donesu odluku o procjeni rizika. To što nismo dovoljno proaktivni u slučaju e, kriznih slučajeva, bilo da je lansiranje projektila iznad Kaspijskog mora. za u Siriju, bilo testiranje balističkih projektila u Iranu. E, bilo je nekoliko slučajeva u kojima smo morali reagirati u roku od par santim i onda nemamo vremena za proći kroz cijeli ovaj postupak glavne uprave HOM. E, što smo onda učinili? Mi imamo mrežu kontakt točaka u svim zemljama članicama i mi im postavimo pitanje. Dobili smo informaciju što vi mislite o tome. Kakav je vaš stav? Što bismo trebali učiniti? I naravno onda predložimo i različite rješenja. I to je sve jako dobro funkcioniralo, zato što u slučaju Kaspijskog mora i iranskih e, projektila EASA je uspjela izdati preporuke u roku od nekoliko sati. Tako da taj sustav funkcionira. Zatim jedno od pitanja je bilo da li bi te preporuke trebale biti obvezujuće. Mi smo o tome jako puno razgovarali. E, neke zemlje su rekle da ne žele europskom tijelu, europskoj instituciji dati E, ovlasti da spusti naša, naše zrakoplove. No, mi svejedno dajemo te preporuke. Naravno, to je vrlo velika odgovornost reći letovi ne smiju ići na to područje. I nećemo tu ovlast često iskoristiti, ali U tekstu kojeg ćete vidjeti o reviziji osnovne uredbe, tako je nešto ipak predloženo. Zato što u nekim zemljama je to jedini način da se zabrani zrakoplovnim kompanijama da lete u određena područja svijeta. Naprimjer u Nizozemskoj. Nizozemska vlada i nacionalno tijelo za, zrakoplovstvo nema pravne moći da zabrani zrakoplovnim kompanijama da lete u određenim područjima. U Ujedinjenom kraljevstvu je moguće, u Francuskoj također i u Njemačkoj, ali u Nizozemskoj, u skandinavskim zemljama, Bugarskoj, Rumunjskoj i tako dalje nije. Tako da trebamo voditi računa o zajedničkim potrebama svih europskih aktera i upravo nam je zato i potrebna takva mogućnost. No pritom moramo znati da ako tu mogućnost iskoristimo, to se mora temeljiti na konzultacijama sa svim zemljama članicama i moramo postići dogovor o tome kako to napraviti. To su detalji koje još moramo razraditi u praksi da vidimo kako će to funkcionirati. Zatim ste postavili pitanje o o samoj nesreći mi nismo e, dio e, istražnog tijela. E, nizozemsko istražno tijelo je objavilo svoj izvještaj. Ja sam svjedočio pred nizozemskim parlamentom prije nekoliko mjeseci i nemam tu ništa zadoditi. Nemamo pristup nikakvim informacijama koje bi rasvijetlile na drugačiji način samu nesreću. Što se tiče resursa, te je da li spada pod područje djelovanja ASE da se uopće bavi ovim temama. Imali smo vrlo teorijsku raspravu sa um, određenim zemljama članicama. Neke su govorile da um, mi nemamo pravo se time baviti zato što naš mandat ne uključuje i sigurnost. No, pitanje je, dakle, nadlijetanje određenih područja, sigurnost e, građana, sigurnost ili zaštita nema veze, dokle god mi nešto poduzimamo kako bi se građani zaštitili. Moj odgovor je uvijek bio e, da iako to mm, nije e, najuže povezano sa sigurnošću, to je opet povezano sa sigurnošću letova. I onda moramo nešto učiniti. A s druge strane, ako ne učinimo mi to u EASI, tko će se time baviti? Glavna uprava MOVE, HOME, da li oni imaju instrumente za ovako nešto, da li će to raditi nacionalna tijela? Da, naravno, nacionalna tijela to mogu odraditi, no kao što sam rekla, to nije dovoljno i ne poštuje, ne pokriva cijelu Europske uniju i građane. Što se tiče resursa, mi se oslanjamo na menadžere, koji prate stvari 24 sata dnevno. Za sada smo bili sretni, da, to jest imali smo sreće da nismo imali baš toliko kriza ili jedno svaka tri mjeseca, tako da nemamo potrebu <clears throat> zapošljavati timove koji će raditi 24 sata dnevno. a našim ljudima smo osigurali stalan pristup mailovima, telefonima i tako dalje. Možda ćemo to morati učiniti e, ako problemi postaju veći, ja se nadam da se to neće dogoditi, ali ako do, ako do toga dođe onda će nam trebati veći resursi zato što je služba koja je aktivna 24 sata dnevno eh, ipak traži dodatne resurse. No u ovom trenutku smatram da nam ne treba dodatni proračun, niti dodatni eh, ljudski resursi da bismo se bavili ovim temama. No, s obzirom na sve ono što radimo, eh, treba nam možda više resursa mm, da bismo obavili sve što moramo, no to ne znači da u ovom trenutku tražim više novaca. Što se tiče sustava ICAO, Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva, svaka država koja je poduzela mjeru protiv neke druge zemlje, to se onda objavljuje u ICAO. Ako su SAD odlučili da njihove zrakoplovne kompanije neće letjeti preko Sirije, ona one to objave na sajtu ICAO-a i Sirija ima pravo uložiti veto na to. To naravno ograničava učinkovitost sustava, ali to je ipak bolje od ničega. Mi želimo ići dalje biti proaktivniji, zato što ICAO je zapravo reaktivan sustav. Kada e, država odnese odluku, ta se odluka objavljuje. A mi želimo učiniti više, želimo procijeniti e, rizik i onda upozoriti zrakoplovne kompanije E, o rizicima prije nego što išto objavimo. Hvala vam. Hvala vam lijepa gospodine Ki na izlaganju i na odgovoru na pitanja. Nadam se naravno da ćete idući put kad dođete k nama imati e, jedan drugi, jedan veseliji razlog nego što je to bilo ovom prilikom. Dakle, želim vam puno uspjeha. E, nadam se da ćemo i dalje dobro komunicirati jedni s drugim, ali ne s ovim povodom. Da, Petar Van Dalen, izvolite. Gospodine predsjedavajući, još jedno pitanje upućeno gospodinu Kiju. Govorio sam o izvješću kojeg smo objavili i mene zanima možemo li mi dobiti uvid u to izvješće koje je objavljeno. Da, da, možete. Ja mislim da je to izvješće na internetskoj stranici. Pogledajte na internetskoj stranici. U redu, još jednom hvala vam lijepa i sve najbolje. So, ich glaube, wir können jetzt in unserer Tagesordnung fortfahren und kommen jetzt zur Präsentation des Arbeitsdokuments der Kommission. U redu, mislim da možemo nastaviti sada. Prelazimo na izlaganje radnog dokumenta komisije o smanjenje buke e, pri željezničkom teretnom prometu. Olivia Onidi će nam sada održati to izlaganje i predajem vam riječi. Hvala vam lijepa što ste ovdje. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, hvala vam i na toj časti što sam ovdje dio ovog panela. Vjerojatno je to zbog toga što je tema toliko važna, dakle to što ste me doveli ovdje. Da, naravno, to je iznimka. Dobro, tu iznimku smo primili na znanje. Ali mi smo ovdje doista zbog toga kako bismo vam dali e, kratak pregled e, nad e, bukom iz željezničkog prometa. To je nešto što se više puta pojavljivalo kao temu proteklih godina i tražili se od nas i dodatne dodatna dijela po pitanju politika i krajem prošle godine smo izradili radni dokument za osoblje komisije sa ciljem da se udruže različiti elementi vezani uz ovu temu. Biću dosta kratak pri opisu i onda ću predati i e, nekoliko stranica u pisanom obliku tajniš odbora da vidite što se zapravo predlaže kao sljedeći koraci. Ali treba reći da je buka jedan od najraširenijih e, problema sa javnim zdravstvom. To je motivacija zbog koje smatramo da treba poduzeti dodatne korake u željezničkom sektoru, zato što znamo da e, ovaj fenomen šteti velikom dijelu populacije. Mnogo se razlikuje taj problem u pojedinim državama, ali vidimo da se ta zabrinutost sve više pojačava među društvom. Radni dokument osobe komisije zapravo daje pregled od onome, što smo do sad poduzeli i daje metode, ideje o tome kako da nadopunimo sve te alate koje već imamo na raspolaganju. Dva posebna obilježja prvo, spora adaptacija novih vagona koji e, uzimaju novu tehnologiju, prije, prije, prije svega koče one blokove koji su jako tihi. To je za sada najbolji način na koji možemo ublažiti problem s bukom. Životni ciklus jednog vagona je 40 do 50 godina i stoga zasigurno svačate da je potrebno dosta dugo vrijeme prije nego što će se cijela ta flota zapravo modernizirati drugi aspekt. Naime, taj problem je različit na području Europske unije, a rješenje ne bi trebalo dovesti do daljnje fragmentacije, budući da se ovdje radi o sektoru gdje se čini velika šteta sa pretjeranim preprekama, sa pretjeranim propisima koji su prije svega tehničke prirode. Što smo razmotrili? Napravili smo ozbiljnu studiju o procjenu učinka koja vam je također na raspolaganju. Tu smo testirali niz scenarija. Kao rezultat toga mi ćemo nastaviti s time da ćemo izrađivati različite alate između ostalog i onog što vi najbolje poznate, to su financijske subvencije koje nudimo pod starim sustavom TNT-a, a sada i pod regionalnim fondovima i u okviru instrumenta za povezanje Europe. To je nešto čime pokušavamo pomoći sektoru da e, isfinancira modernizaciju svih vagona. Imamo prvu omotnicu s iznosom od 20 milijuna eura koje smo mm, imali u okviru natječaja za instrument za povezivanje Europe, a ove godine ćemo imati još i dodatnih 20 milijuna eura u tu svrhu. Osim toga, već ste mogli vidjeti da kada države članice se udruže i kada izrađuju neke nacionalne sustave da to naše nadležne službe pozdravljaju. Dvije države članice su već dobile iznimku od službe za provođenje javnog natjecanja kako bi ubrzali fazu modernizacije. Treći aspekt je to da formaliziramo poticajne mjere koje su eh, bile prisutne u rikastu i to je da e, dopuštamo dakle pristup pruze diferenciran s obzirom na buku kako bi potaknuli e, tihe vagone. I države članice imaju sada tu mogućnost da zapravo više naplaćuju za vlakove koje imaju vagone bez e, tih tihih kočionih blokova, dakle za vagone koji pravi veću buku od drugih. Stoga ovdje imamo i jasni gospodarski poticaj za operatore koji ih potiče da ubrzaju modernizaciju. Što se tiče tehničkih mjera, možemo koristiti i onaj službeni standard i tehničke specifikacije za interoperabilnost. Već smo od 2005. godine postepeno e, nametnuli to da svi novi vagoni trebaju već biti u skladu sa gornjim granicama za buku. Sada ćemo za nekoliko dana i vi ćete o tome i glasovati ovaj tjedan. E, imati i e, tehnički stup četvrtog ženskog paketa. Tu postoji jedan alat za e, obaveznu modernizaciju. Dakle, ne samo da ćemo moći opremiti novu flotu sa modernim opremom, već ćemo biti i u položaju da uvedemo obvezu modernizacije za sve postojeće vagone. To ćemo pokušati učiniti više manje u skladu sa vremenskim rokovima koji su se zadali neke države članice, Njemačka, Nizozemska, a možda i Francuska i Austrija će se tome pridružiti sa nacionalnim planovima sa vrlo jasnim vremenskim rokovima. Mi smatramo da ako na početku iduće godine već usvojimo prve mjere, onda možemo u okviru e, obzora 2020. za 2022. godinu moći e, dopustiti e, dakle manje bučnim vagonima da budu pušteni u opticaj vagoni koji nisu u skladu sa propisima se onda smiju samo koristiti u onim područjima koja nisu gusto naseljena. To bi dalo dodatno vrijeme nekim državama kao neku iznimku e, u državama gdje to nije veliki problem zato što su željezničke pruge udaljene od mjesta gdje ljudi žive. Dakle, sve zajedno sa ovim financijskim poticajima koje imamo, izravnim i neizravnim, ali isto tako i sa tom jasnom političkom linijom da želimo modernizirati cjelokupnu flotu. E, imamo vrlo moćni instrument kako bismo riješili ovaj problem o kojem se već mnogo godina raspravlja. Hvala vam. Hvala vam na izlaganju. Wim van de Kamp ima sad riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. To izlaganje je kao i obično bilo vrlo jasno. To je izlaganje koje nam je dao gospodin Onidi, ali ja sam ipak ponešto skeptičan. Što se sad tu događa? Dobili smo lijep dokument, ali taj dokument nije potpisan. Je li to dokument nekih lobista, to me neko pitao, ili je to dokument Europske komisije? Da, da, slažem se s vama. To je najveća skupina lobista u Briselu. Pritisak od strane Europskog parlamenta bi zasigurno bio povod da se to sve i objavi. Gospodin Nidi, ja prepostavljam da se to nalazi na internetskoj stranici glavne uprave MUF kao akcijski plan. Ali zbog čega to toliko dugo traje? I to svaki put. To je zapravo ključno pitanje. Mi govorimo o tome da dakle, govorimo o biciklima i o buci iz željeznice. Ja sam dosta skeptičan, možda će me gospodin nigdje moći razuvjeriti. 20 milijuna, dakle, u u prvom javnom natječaju i 20 milijuna kod drugog javnog natječaja. Dakle, sve ukupno 40 milijuna eura, ako sam to dobro shvatio. I osim toga, što je sa kolima, sa teretnim kolima i sa infrastrukturom? jer ja sam tu dobio utisak da smo malo brži po pitanju infrastrukture, da tu smo uspjeli bolje smanjiti e, razinu buke nego kod teretnih vagona i zapravo čekamo da se svi ti teretni vagoni sada konačno izmijene. I u dokumentu isto tako stoji, to je moje četvrto pitanje, da će se provesti istraživanje zajedno sa Europskom agencijom za željeznice, će dakle Europska komisija povesti takozvani research action, što to znači i što će se zapravo onda tu poduzeti. Hvala. I sada Petar Van Dalen. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja zahvaljujem gospodinu Nidiju na njegovoj prezentaciji. Problem je sljedeći dolazi do trenja između željeza i željeza i dolazi do određenog broja decibela kao buke i zapravo bi trebali smanjiti e, taj decibel. I sada vidim da iz ovog dokumenta da se nismo odlučili za kvantni skok. Već 200 godina sada imamo željeznice Dakle, od 1895. je izrađena prva željeznica u Velikoj Britaniji. Dakle, već 200 godina zapravo imamo e, tu buku koja nastaje zbog trenja željeza na željezo. I mislim da nećemo postići sada tu neki kvantni skok, nećemo moći uvesti plastične kotače kao kod podzemne željeznice za vlakove. I zapravo smo bili jako iznenađeni kada smo vidjeli koliko se buka mogla smanjiti sa tom promjenom kotača u podzemnoj željeznici. Zašto se ne odlučujemo za taj kvantni skok? Zašto ne napravimo to što je potrebno? Ali možda vi to znate bolje od mene. I isto tako, postoji jedan drugi oblik buke od željezničkog sektora do koje dolazi e, katkad, a to je naime buka koja nastaje kada vlak iskoči iz tračnica. Onda nastaje buka zato što je tom vlaku potrebno 100 metra da se zaustavi. Možda bismo mogli ograničiti i tu buku kod iskakanja iz tračnica. Možda bismo tu mogli nešto poduzeti. I želim podsjetiti gospodina Onidija da sam već prije dva tjedna postavio pitanje kako bi došlo do jednog sustava da se može rano prepoznati gdje bi moglo doći do e, izbacivanja izbacivanja tračnica Dakle, to je sustav koji se e, prispoji na vlak i ako dolazi do izbacivanja, onda vozač vlaka to može rano detektirati da će doći do toga i može odmah zaustaviti vlak, jer kad kad strojovođa to ne uspije na vrijeme shvatiti i onda dolazi do izbacivanja i do te buke. Dakle, zanima me jeste li o tome razmišljali, o takvom sustavu za utvrđivanje buke iz izbacivanja stačnice. Hvala. Sada Pavel Telička. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, hvala vam gospodine Onidije ja cijenim vaše izlaganje. Ono je bilo kratko, kao što ste rekli, ali vrlo jasno. Jedno od pitanja koje sam ja htio postaviti već e, ste odgovorili, pa onda imam samo još jedno dodatno pitanje za vas, a to je kamo sada idemo točno odavde? Hoće li doći do smjernica za provedbu tog plana? To recimo meni nedostaje, pa možda možete se na to osvrnuti. Hvala i sada Peter Lundgren. Hvala. Ja se želim osvrnuti na jedan aspekt. Mi smo s ovim odborom posjetili Finsku. posjetili smo jednu a, željezničku postaju i tamo smo razmatrali ove nove kompozitne kočione blokove. U Švedskoj i u Finskoj imamo pitanje i problem sa sigurnošću zbog velike količine snijega. I te kompozitne, ti kompozitni kočeni blokovi kod nas jednostavno ne rade. E, to je vrlo problematično zato što bi mogli putem obvezujućeg zakonodavstva i obvezne uvođenje tih kočenih blokova dovesti do smanjenja sigurnosti našeg prijevoza. Hvala sada Karima Deli. Hvala vam gospodine Onidi na vašoj prezentaciji. Ja imam nekoliko pitanja. Naravno, možemo samo biti zadovoljni zbog onoga što ste rekli jer to ide u dobrom smjeru. Ali, kada vidimo što vam je potrebno, onda vidimo da vam je potrebno više lata i više financijskih sredstava. A kada e, se radi o alatima onda se radi o europskim normama. I stoga me zanima jedan problem. U ovom dokumentu komisije ja ne vidim što zapravo možemo poduzeti primjerice ne vidimo dobro koja su najpogođenija područja u Europskoj uniji. To je nešto na što bi Europska komisija trebala znati odgovoriti. I prvo pitanje stoga postoji li karta e, za zagađenje bukom za Europsku uniju kako bi mogli vidjeti gdje treba nešto napraviti. Zatim drugo, ona naknada za pristup pruzi diferencirane s obzirom na buku kada se radi o osjetljivim područjima. Mislim, to je nešto što u dokumentu, po mom mišljenju, dolazi dovoljno do izražaja. Isto tako, kako mislite pomiriti e, modernizaciju voznog parka i smanjenje buke iz željezničkog sektora, jer su ta dva pitanja povezana, ali nisu nužno komplementarna. I isto tako što se tiče nadležnosti, primjerice da ograničemo buku u okviru normi. Dakle, zanima me koliko dana, koliko puta godišnje, koliko noći, kako to odrediti i kako ćete surađivati sa glavnom upravom koja je inače nadležna za to, a to je glavna uprava ENVE. Hoćete li uspostaviti radnu skupinu, hoćete li surađivati i tako dalje. Ali mislim, zaustavit ću se ovdje, ali zapravo postoji čitav niz pitanja na koje trebamo naći odgovor. Hvala, sada Merja Krinen. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala lijepa i komisiji. Ove tehničke specifikacije za interoperabilnost su naravno vrlo važne kada se radi o buci i tu su problemi jako različiti u pojedinim državama članicama. I ja se pridružujem onome što je rekao Peter Lundgren da dakle ne bi nam trebao biti cilj taj da nađemo samo jedan model koji bi e, bio primjenjiv za sve, skrojen za sve. Trebalo bi ostaviti prostora i za nacionalna rješenja. E, primjerice, ja bih pozdravila kada bi kod nas u Finskoj se jasno rekao da zapravo buka nije veliki problem. Željezničke pruge prolaze šumama i direktor našeg našeg, željeznič, našeg željeznica je rekao da ne postoji velik problem sa bukom, ali nasuprot tome kompozitni kočioni blokovi stvaraju velike probleme za sigurnost e, po zimi. I put kočenja je postao predugačak, što bi moglo dovesti do toga da vlak iskoči iz stračnica. Dakle, do toga bi moglo doći kada bi se svi morali pridržavati istih mjera koje ne, nisu nužno jednako primjenjive za sve. Mislim da bi trebao biti cilj da postignemo najbolje, najbolje rješenje. Mi znamo točno kakva je situacija u Švedskoj i u Finskoj, a predstavnik komisije me je u nekim prilikama podsjetio na to da su se testirali ovi kompozitni kočani blokovi u Švedskoj, ali ja želim još jednom istaknuti da je i Švedska imala problem sa ovim vlakovima e, u najoštrijoj zimi, da su se dakle vlakovi morali zaustaviti. A pak u Finskoj je postala razlika tu u tom u tim istim situacijama radi posebnih geoloških obilježja. Dakle, zanima me ne donosi li komisija pretjerano mnogo propisa ne dolazi li do petljane regulacije. I mislim da bi trebali uzeti u obzir posebne potrebe država članica pri izradi propisa. Drugo pitanje. Je li to taj problem toliko težak da to nismo mogli riješiti istodobno sa e, tehničkim stupom četvrtog željezničkog paketa? Mislim, taj problem je već tada bio poznat. Hvala, sada Ismail Ertug. Hvala vam lijepa gospodine Onidi na izlaganju. Ja ipak mislim da ovaj postupak od tri koraka nije dovoljno ambiciozni. Sad ću to ovdje ovom prilikom jasno reći jer mislim da to možemo uspjeti i ranije postići. Neću sada iskoristiti primjer Njemačke, nego samo želim dati do znanja da već ove godine u Njemačkoj, kako u javnom, tako i privatnom sektoru, smo proveli modernizaciju 50% našeg vodnog parka, dakle do kraja ove godine i e, vremeno do 2020. godine ćemo barem mi tu u Njemačkoj već obaviti. Naravno, sigurno se može ukazati na različitosti među državama članicama, ali treba znati da drugi državi druge države nemaju uopće toliko kola koliko Njemačka ili Francuska koje moraju modernizirati. I stoga mislim da je dosta razočaravajuće to što je sad Europska komisija iznijela e, ovakav sustav sa tri koraka koje zapravo prije svega štiti državu koje imaju razrađen cestovni sektor. I ne, mogu ne reći da mi se čini da su lobisti doista tu obavili velik posao. Ja mislim da bi trebali imati ambiciozne ciljeve i znamo primjerice da će 2020. godine Švicarska primjerice u potpunosti ukinuti sve bučne, bučne, eh, sva bučna vozila. One države koje sad pokušavamo malo zaštititi u Europskoj uniji, njima bi trebali zapravo dati poticaj. Što nas pričava od toga da ovdje u Europskoj uniji imamo e, premiju za otpis recimo vagona. Mislim, vi znate tu raspravu. Razmišlja li vaša glavna uprava o tome ili ste već razradili tu misao? Ne znam to, ali znam da o tome raspravljate. Što mislite o tome? Ako biste to pozitivno procijenili, kada onda možemo računati sa prijedlogom Europske komisije? za jednu takvu premiju? I kao drugo, imate li kontrolu nad glavnom upravom competition kada se radi o tome da se uvede premija za otpis vagona? I evo, to je dovoljno za sada. Hvala. Sada Pjetra Lukaševska. Panie Przewodniczący, oczywiście wszystkie działania... Hvala lijepa. Naravno da je sve ono što što škodi zdravlju našeg počanstva, to treba sigurno ograničiti, smanjiti. Međutim, ja nisam nikako protivnik toga, ali svejedno mislim da previše govorimo ovdje o troškovima. Koliko je uopće komisija procijenila da bi ti troškovi u cijelosti iznosili ako se krene na smanjenje buke? Jesu li uopće napravljene kompletne analize i procjene? i e, da li su se pritom uzeli u obzir razlike između zemalja članica, da je dakle vozni park na tračnicama u istočnoj Europi drugčiji od recimo srednje ili zapadne Europe. Ja mislim da se ti troškovi penju u milijarde eura. I da li ste onda ujedno analizirali i učinkovitost svih tih mogućih investicija? primjerice kad se mijenjaju vagoni, lokomotive, kupuju novi materijali, da krenemo u analizu toga i koju mjeri će to pridonijeti jačanju konkurentnosti čitavog sektora željezničkog prometa. A osim toga imamo i bijelu knjigu. Riječ je da sami operateri moraju nositi, snositi prevelike troškove. I zatim, još jedno pitanje, jeste li i druge stvari uzeli u obzir, primjerice? Gustoću mreže, jer ona je potpuno različita. U nekim zemljama imate puno više kilometara tračnica nego u drugim. Pa je onda naravno i posljedica po zdravlje stanovništva drugčija nego onim zemljama gdje je gustoća veća. Već smo rekli da u nekim zemljama, osim toga što tračnice prolaze daleko od ljudskih naselja, pa prema tome su i posljedice pozdravlja znatno manje nego u nekim drugim zemljama. Zatim, aspekt vremena i bijele knjige. Molim da se to uzme u obzir. Hvala. A sada Jackie Foster. Hvala. Ja mislim da ću ovdje pokvariti zabavu, zato što uopće nemam pojma zašto mislimo da je prikladno koristiti evropski novac kako bi se preuredili vlakovi koji ne odgovaraju današnjim zahtjevima. Pa mi naravno u Velikoj Britaniji kao što znate smo kompletno privatizirali čitav željeznički promet. Ja sam inače 12 godina provela ovom odboru slušajući stalno o tome kako se boriti protiv buke, različitih vrsta buke, ali nikad se pritom nije govorilo o buci eh, željezničkog prometa ali mislim da su tračnice bile prve a onda su ljudi se doselili i izgradili svoje kuće u blizini tračnica. Ja nemam ništa protiv, međutim pitanje je onda u kojoj mjeri za to mogu prebacivati odgovornost na željezničke kompanije. Prema tome, ako se traži jedno preuređivanje vagona ili sustava za kočenje kompletnog željezničkog voznog pa- pa- parka, onda kako ćete tu podijeliti tu odgovornost? jer zašto bi oni morali snositi sve te troškove privatni recimo prijevoznici kod nas. Ja primjerice se nisam nikad bavila, žalila na buku željeznica kad vagoni koče, a iako ja recimo stanujem upravo blizu jedne velike, velike stanice. I sad oprostite na ovoj blagoj ironiji, ali nisam još nikad čula za to, pa me zanima kako je to sad recimo u Njemačkoj ja ne kažem da se time ne trebamo uopće baviti, to ne govorim, ali jednostavno ne vidim zašto bi se koristio europski novac da bi se počeli obnavljati i preuređivati vagoni i to je poanta toma. Ako je recimo sve skupa privatizirano kao u Velikoj Britaniji, tko će onda odrediti koliko je u tom proračunu da se potroši za takvu obnovu i, i tih vagona i koliko će odlučiti koliko će koja zemlja dobiti središnjeg blaganja. I zatim, da li tu postoje razlike u odnosu dakle, na privatni i državni sektor u kojoj mjeri je privatizirana željeznica? U svakom slučaju, s moje pozicije, ono što je, ja bih uvijek se zauzela za oblažavanje buke, jer e, ljudima je teško, pogotovo kad su u urbanim i gusto naseljenim sredinama gdje su onda još dodatno i buka od željeznica. Ali onda će to recimo pasti na leđa svih onih koji se bave željezničkim prometom, a kao što sam rekla u Britaniji je to kompletno privatizirano, u drugim zemljama dijelom samo. Međutim, velike su razlike među zemljama. Bez obzira na naše ideje ne možete unificirano rješenje svima nametnuti. Imate zemlje u kojima tračnice tisućama kilometara prolaze izvan naseljenih mjesta. Imate razne situacije. Ili imate zemlje u kojima ima vrlo malo pruga. U svakom slučaju ja neću poduprijeti ovakav pristup. To je sigurno. Hvala sad Dominik Rike. Hvala lijepo. Ja sam utvrdio da nije bilo to do sada ni u Francuskoj dobro provedeno. Dakle, Francuzi jednostavno nisu do sada uspjeli tu buku smanjiti. Međutim, zahvaljujući ovim novim tehnologijama, novim materijalima, kompozitnim i različitim za kočnice se to uspjelo za 30% učiniti. Međutim, sad jedno pitanje, ako se te nove kočnice ugrađuju, te ili recimo kao sustav e, keramike ojačane karbonskim vlaknima ili neki drugi kompozitni materijal, onda su to ogromni troškovi ne samo za ugradnju i promjenu, dakle obnovu tih sustava za kočenje, nego su onda kasnije i veliki troškovi za samo operiranje i održavanje tih kočnica. I sad je pitanje da li će svi oni operateri, svi oni koji su vlasnici samih željezničkih kompozicija koji, da li će dakle ti operateri bez obzira bili privatni ili u javnoj ruci, poduzeća moći financirati. Pitam se šta će s tim dodatnim troškovima nastati. I ne znam da li će se dakle i to održavanje plaćati iz evropske, evropskog proračuna. Zatim, mi znamo da tu imamo velikih i važnih tema kao što je recimo pristojbe za pristup mrežama, pa sve moguće o čemu se govori kod željezničkog prometa. A onda je pitanje šta će biti sa održavanjem ovih naknadno uređenih e, kompletnih e, vlakova i vagona. Hvala, a sad sam ja sam sebe stavio na popis govornika jer sam morao se izjasniti o tome. Dakle, to je, pardon, nisam nekog još vidio, vi ćete odmah iza mene dobiti riječ. Dakle, ja se sjećam da ovu diskusiju vodimo već više od 10-12 godina i znam da sam u početku se ja zalagao sam, relativno usamljeno za smanjenje buke u željezničkog prometa, a tek onda se to u zadnje vrijeme postala jedna opća tema. kako ćemo sad s tim, ka šta smo uspjeli, nešto što je jako teško, da smo dan uspjeli smo dakle dove do toga da dobijemo 260 milijuna iz proračuna za obnovu zastarjelih vlakova i stoga se mogu i poduzeća svih mogućih željeznica privatna ili javna poslužiti. Međutim, gdje je glavni sukob? Nije samo novac. Jer vidite, nitko se ne uzrujava da se sa europskim novcem, recimo 10 milijardi eura investira kako bi se izgradile zidovi koji trebaju uz prugu, visoke stjenke zidovi koji trebaju priječiti širenje buke. A to je 10 milijardi investirano, to ja apsolutno ne želim sjediti u vlaku i voziti se kroz jedan zapravo tunel i samo gledati gole zidove. Prema tome, čemu sad? Sam, sam, samo fali politička volja, jer kad vidite koliko se daje za te zidove, a koliko puno manje novaca treba da bi se to mm, obnovili ove vagone. I onda nećemo morati te stjenke graditi, za puno manje novaca ćemo to riješiti. Međutim, s obzirom da vlakovi idu preko granične, nama treba jedno evropsko rješenje, ne možemo ovdje imati buku, tamo nemati. I sad, koliko bi to bilo ukupno troškova da se svi postojeći kompletan zastarjeli vozni park na tračnicama obnovi. Znači 1,2 milijarde treba. Drugim riječima mi bi 8,8 milijardi za uštedili jer ne bi ove sve visoke zidove dizali. A tehnologija je riješena. Švicarska će to završiti do 2020. Puno, puno prometa prolazi kroz Švicarsku. Vi ne možete reći ne, poduzećima ne možete više prolaziti kroz Švicarsku nego morate zaobilaziti nego kroz Austriju ostala, zato što su pristojbe za korištenje tračnica tako visoke u Švicarskoj, pa će onda svi voziti 100, 200, 300 km više prolaziti kroz Austriju. To je isto u pitanju. Vjerojatno neće. Zbog toga se trebamo skoncentrirati na obnovu naših vagona, jer to bi bila samo jedna win-win situacija, ali međutim to politici očito naše uvijek najteže. No, mi nećemo popustiti, mi ćemo na tom insistirati. Gledajte, ja se sjećam, prije 5-6 godina smo još i vodili tu raspravu kad se govorilo, postoji samo jedno poduzeće koje je u stanju tu provesti. Uopće ne možemo tom brzinom obnoviti naše vagone i promijeniti kočničke sustave. U međuvremenu, ali ima toliko poduzeća koji se tim bave, to je upravo jedan tržište koje cvjeta i da su me nekad prije pet godina pitali da nam kažu da je u Njemačkoj već više će za pet godina više od 50% kompletnog voznog parka na tračnicama biti obnovljeno i im sa promijenjenim novim kočnicama, ne bi vjerovao, ali to se dogodilo. A najvećniji koridor za prevoz robe je Rotterdam Genova. I onda ćemo recimo u lipnju još jedan veliki tunel pustiti u pogoni, a međutim nakon tih tunela imamo nekoliko sati se vlakovi voze uz Rajnu. I sad, Mnogim je recimo upraviteljima vlakova se reklo da se ne smije voziti kroz dolinu Rajne i nemojte tamo ići međutim oni nisu svi znali i sišli su dolje. A šta se događa sad u dolini Rajne uz onu sjajnu akustiku? To se događa da tolika buka da ljudi više ne mogu spavati, a to je nekad bio turističke jedno okolina, jedna turistička meta glavna, meka upravo, međutim sad više turisti ni ne dolaze jer je tolika buka. Ja jesam za željeznicu, apsolutno, ali željeznica ima perspektivu u budućnosti samo ako se bude riješio ovaj problem buke. I ja često kritiziram Njemačku, pogotovo u prometnoj politici, međutim u ovoj točki koja je napokon i upisana u ugovor vladajuće koalicije u Njemačkoj piše da do 2020. će kompletan vozni park na tračnicama biti obnovljen i bit će riješen problem buke. A Dominik, šta još mogu reći? On na taj način će se štediti i energija i troškovi i troškovi održavanja neće biti problem održavati kasnije te kočnice. U prvom, prvom koraku je to možda skupo kad se investira, ali dugoročno gledamo i tu štedimo novce i jeftinije će biti puno njih održavati. Jer se osim energije koči same i, štede same kočnice jer se sasvim drugčije koči sa ovim novim kompozitnim keramičko-karbonskim kočnicama. Prema tome to je u ukupno gledano jedna investicija koja neće koristiti samo građanima koji će moći spavati, nego nego industrije će im smanjiti dugoročno sve troškove, operativne troškove, troškove održavanja i ostalo, kao i Europskoj uniji. Prema tome, zato se ne angažiram da se to provede i želio bih da komisija bude ambicioznija i da naš e, ciljani datum bude 2020. godina do kada se u cijeloj Europi to mora riješiti. Onaj koji je tiši plaća manje pristojbe za korištenje e, tračnica, onaj koji više buke proizvodi plaća veće pristojbe, prema tome uvijek ćemo biti user friendly i uvijek onako kako smo rekli. A sada još imamo dvoje kolega koji se javili za riječ. Ana Da, hvala. Naravno da mi ne, trebamo pokloniti pažnju toj buci u prometu i jasno da je to odgovornost operatora i željezničkih e, transportnih poduzeća, ali isto tako i onih planera i urbanista koji su isplanirali da dignu naselja u blizini tračnica. Trebaju paziti gdje je manja buka naravno. Međutim, kada trebamo, kad želimo smanjiti buku, to trebamo napraviti troškovno gledano učinkovito. A buka željezničkog prometa je veliki problem, to znamo. A sada komisija žele potaknuti svoje zemlje članice da donesu nacionalne programe za obnovu željezničkog voznog parka kako bi im stavili ove kočnice nove generacije od kompozitnih materijala kako ne bi izazivali E, buku. Međutim, ja vas upozoravam da mi u sjevernim zemljama u Skandinaviji, gdje imamo teške zimske uvjete sa puno leda i snijega, ne možemo opće koristiti ove keramičke kočnice ojačane karbonskim vlaknima, jer te kompozitni materijali se ne nose dobro na zimi. Njima, recimo, treba jako puno vremena da se počnu opće kočiti i da prorade. Zbog toga je to pitanje sigurnosti. Ja sam, pretpostavljam da je komisija svjesna tog problema kad smo mi imali izaslanstva iz e, transportne komisije, dakle, e, koji su došli u Finsku, onda su putovali su vlakom i čuli su za te probleme jer su ih se uputilo, mislim informiralo o tim, e, tim problemima da ni te kompozitne materijale ne možemo koristiti jer nisu sigurni jer kočnice ne funkcioniraju na vrijeme. Hvala lijepo. A sada Peter Lontkren. Dobar dan, hvala ja se mogu samo priključiti moje prethodnici iz Finske jer ti kočnice od tih novih kompozitnih materijala su sjajne, međutim moramo biti realistični i shvatiti da one nisu dobre za svaku klimu i svako podneblje. Na sjeveru se to jednostavno ne može koristiti jer to predstavlja sigurnosni rizik. Ja imam informacije od E, finskih željeznica koje su nas isto na to upozorile. Prema tome komisija mora predvidjeti izuzetke iz, svog e, zbog sigurnosti. Još jedna kratka napomena prije nego što se izjasnite. Ako je riječ o novcu, uvijek kažemo zračne kompanije svake godine dobiju 30 milijardi eura poklonjeno od poreznih obveznika zato što ne plaćaju porez na potrošeni kerozin i ostalo dugim prugama. Međutim, ova druga stvar je ako nemamo europskog rješenja, napričemo nacionalno rješenje. A Njemačka je rekla 2020. je krajnji rok i nakon toga više ne ide. A budući da Njemačka stoji, sjedi u srcu Europe i zapravo je glavna poveznica, onda će biti 70 do 80 posto vlačnih kompozicija koje nakon 2020. neće moći prolaziti kroz Europu jer neće moći proći kroz Njemačku. Prema tome mora se naći rješenje. A ne da sad zato što negdje imamo jedan problem stisnemo oči, stavimo glavu pod jastuk i konoj se pravimo da ništa nema i, i to ne ide. Hvala. A sada vraćamo riječ našem izvjestitelju. Hvala lijepo. Mislim da svi ovi komentari i razlike koje su iznesene upravo od najbolje odražavaju koliko je teško ovo pitanje. Mislim da apsolutno moramo tražiti jedno zajedničko europsko rješenje za ovaj problem jer bilo kojoj drugoj situaciji bismo završili u preteškom stanju koje bi, iz kojeg bi mogli izaći. I to je recimo slična situacija sa bukom oko zračnih luka, oko aerodroma, kao i bukom od željeznice sa različitih starih vagona na prugama. Mislim da pritom moramo jasno očuvati integritet unutarnjeg zajedničkog tržišta za željeznice i željeznički promet i da moramo jednostavno potaknuti lokalne vlasti da počnu sve to implementirati i provoditi. Jer e, to je ono što moramo spriječiti, to, to ne smijemo nikako dopustiti jer ako budemo pustili da, se lokalni akteri unutra um, angažiraju, onda ćemo fragmentirati naše jedinstveno tržište u pružanju tih usluga i obavljanju tih željezničkih usluga. I zato se moramo mi pobrinuti da nema, da se uklone sve prepreke i da ne bi nikakve nove narasle koje bi uništile na željeznički promet. Mi znamo da je taj sektor vrlo fragilan krhak i jasno je da tražimo načine kako bismo ublažili problem i riješili ga. I to je i razlog zbog čega se procjena učinka uglavnom bavi troškovima i analizom troškova za kompletnu obnovu vagona i preuređenje kočnih sustava, uključujući pitanje održavanja. Ali to je jasno nešto što se onda mora rasporediti na kompletan životni ciklus cijele flote, vlakova i vagona svih kompozicija i to se, dakle u tom relativnom omjeru mora uzeti u obzir. A ako pogledamo sad kompletne troškove za ukupnu flotu, ne smijemo zaboraviti jer ta flota se, dakle kompletan naš eh, željeznička flota se koristi na prugama cijele Europe. Znači ne možemo se ograničiti samo na neke regije koje su manje podložne buce. gdje su naselja dalje i tako dalje. Znači moramo linearno raditi za sve isto. I to je razlog zbog kojeg mislim da ako recimo te nove kočnice od kompozitnih materijala predstavljaju problem za sigurnost, onda ćemo jasno imati izuzetak za ove skandinavske sjeverne zemlje gdje one ne počinju dovoljno brzo ni dovoljno jako kočiti. Ja za sada još nemam dokaza i nemam detaljne informacije, ali sam čuo već o tome. Međutim, u ekstremnim klimatskim uvjetima, recimo hladnoće, hladnih zima, leda, snijega, ali vjerojatno u ekstremno vrućim uvjetima, ako one prave probleme te kočnice, naravno da ćemo to uzeti u obzir i predvidjeti izuzeća i predvidjeti da se obaveza za retrofit, dakle na ponovno naknadno preuređenje vagona bude, dakle za te zemlje budu izuzete iz te obaveze. Nadalje, treba omogućiti im daljnju produženje roka koji je predviđen za takvu obnovu vagona i to će ovisiti o tome koliko je stanovništvo u tom dijelu pogođeno, to će biti jedan od faktora koji će određivati da li će se moći produžiti rok za obnovu pojedine flote. A to će ići naravno dogovorno sa nacionalnim vlastima. Zatim čuli smo, imali smo pitanja o mapiranju toga odakle dolaze najviše osjetljivosti. Mi imamo e, kompletno mapirali smo sve što ide paralelno sa TNT mrežom i koja počinje iz Rotterdama i gledali smo dakle gdje i kako se idu te, razine buke i jasno da je to uzeto u obzir. Zatim alternative tim kočnicama od kompozitnih materijala. Postoje, postoje alternative Mislim da smo bili ovdje vrlo jasni da je cilj stvari da se smanji buka. I to je naravno vrlo racionalno gledano. I, jer znamo da to košta, ali se isplati dugoročno. Međutim, kao što smo rekli, alternativa postoji, ona je integrirana u sve aktivnosti naših centara za znanstveno istraživanje. I kad gledamo kad to razmatramo, onda uvijek uzimamo u obzir i dimenziju vagona, jer e, i daljnje buduće smanjenje samog volumena vagona će dovesti i do smanjenja buke. Ali gledamo i na samu infrastrukturu gdje imamo već nekih mogućnosti. Tu recimo možemo napraviti nešto što se zove grinding, dakle neka vrsti mljevene podloge koja će apsorbirati dio te buke to je već recimo jedan prvi korak, ali nije dovoljan. Dakle, prema tome, zbog toga što nije dovoljno, smatramo da je neizbježna opcija i promijeniti sustave za kočenje. Gospodin Telička je pitao kakve su nam smjernice daljnjeg rada i gdje, gdje smo sad s tim. To bi bilo ono što se skrivalo, mislim, iza toj diskusiji, a ja bih mi trenutno vodimo rasprave sa nacionalnim vlastima i nadam se da ćemo kad to završimo imati precizniju predržbu o rokovima i konkretnim instrumentima koje ćemo koristiti za probedbu cijelog plana. E sad ponovno pitanje o tome kakve smo rokove i predvidjeli. Vi znate da imamo onu švicarsku odluku za 2020. pa onda je Uskoro će doći i njemačka odluka, isto tako negdje oko 2020. će ti biti taj konačni rok prema njima za promjenu dakle kompletnih kočnica i za smanjenje razine buke. Ja se nadam da ćemo uskoro već usvojiti potom i europski zajednički pristup kako, niko, kako bi svi bili tu usklađeni i vjerojatno se oko 2020. negdje isto i naš rok tu bio stavljen, a jasno da ćemo onda u tim formaliziranim odlukama o roku u kojem se to mora dogoditi predvidjeti izuzetke za ove zemlje u kojima vladaju ekstremni klimatski uvjeti. E, mislim da je gospodin Van der Kamp htio se uvjeriti da imamo i kratak sažetak s nama, ali to odražava i ono pismo koje dopis koje je komisija poslala vašem predsjedanju i koje govori o posljedicama i procjeni učinka a i odražava kompletne namjere e, koje je povjerenica iznijela i usmeno da se u tome uznapreduje. Nadam se da ćemo u Amsterdamu na sastanku koji je pred nama u Rotterdamu, prostite ne u Amsterdamu, u Rotterdamu, imati izjavu koja će sadržavati jedan konsenzus čitavog sektora te industrije, dakle ne samo zemalja članica, nego i predstavnika kompletne industrije koja je vezana za željeznički promet. Da ćemo tu imati dakle tu izjavu u kojoj su se oni suglasili oko konkretnih rokova za obnovu cijele flote na tračnicama Evropske. Hvala lijepo. Oprostite, još sam nešto zaboravio. I to je jednu vrlo važnu točku. Ono što mi pokušavamo sada već učiniti je vidjeti da li se možemo služiti i sredstvima iz EFSI-a, Europskog fonda za strateške investicije, kako bi i iz toga financirali ovu obnovu vagona i zamjenu kočničkih sustava i razgovarali smo u vezi s tim sa kolegama iz različitih uprava i iz opće uprave Grow i ne samo industrije ostalog da vidimo te, nađemo jedan okvir koji bi omogućio nacionalnim ovlastima da se nadovežu na te programe financirane iz EFSI-a ili da se vide kako bi mogli potaknuti neke programe koji bi se odvili na, na europskoj onda odvijali na europskoj razini a to se onda ne bi odnosilo samo na smanjenje buke nego i općenito pozitivne učinke kao povećanje sigurnosti i veću zaštitu okolišta. Jer bi nam to sve omogućilo jedan vrlo integrirani način recikliranja sve opreme naše željezničke flote i omogućilo isto da se i investitori i operateri prije upoznaju sa najnovim tehnologijama koje su moguće. Međutim, ne mogu vam za sada još reći dokle smo s tim došli, još je prerano jer to je jedna vrlo, vrlo kompleksna priča. Kako se, dakle, sa svim tim nadovezati i na financiranje iz EFSI-a. Hvala lijepo, a sada moramo nažalost prekinuti s ovom vrlo zanimljivom temom jer nas vrijeme proganja i vama puno hvala, a mi prelazimo na sljedeću, isto tako vrlo zanimljivu temu, a to je turizam i naša radna skupina za turizam. I think we Mislim da bismo trebali početi. Molim vas da ili sjednete na svoja mjesta ili da napustite dvoranu ako vas ovo ne zanima. Evo, prelazimo na točku dnevnog reda broj 13 i želim vas srdačno pozdraviti na današnjoj sjednici naše radne skupine za turizam. Danas ćemo se posvetiti takozvanom turističkom turističkom manifestu, a to je jedna zajednička akcija koju su privatni i javni dionici u kojoj su oni sudjelovali nju inicirali. Kopije cijelog našeg manifesta, našeg programa za obnovu i razvoj turizma možete naći u dvorani. Ali prije nego što krenemo u raspravu o tome, želim naglasiti kako je pozdravljam tu inicijativu. Jer Lisabonski ugovor nam i nalaže upravo da čitav turizam u Europi ojačamo, zbog čega je potrebno da zajednički e, rade i djeluju svi akteri. I nadalje treba pozdraviti što su područje akcije samog manifesta našeg velikim dijelom pokrivaju prioritete koje je povjerenica Europske unije u siječnju 2015. već najavila u Madridu i zbog toga možemo očekivati i razvoj mnogih sinergija. Neke od mjera koje su navedene u ovoj strategiji mi smo već u ovom odboru u prošlosti razmatrali, o njima diskutirali, na primjer tema pre kako ćemo nadvladati sezonsku ovisnost u turizmu i kako ćemo poboljšati pristupnost e, putničkim destinacijama. A i u listopadu prošle godine je usvojen inicijativni izvješćen od strane naše kolegice Izabela de Monte, koja se bavila posebnim izazovima u turizmu i koje ćemo ponovno naći ovdje u manifestu, primjerice digitalizacija ili održivi turizam. A sada bih prvo u ime naše radne skupine riječ dao potpredsjedniku gospodinu Ištvanu Uhelju koji ima riječ i koji je sudjelovao u izradi ovog e, turističkog manifesta i našeg plana a Hvala. vam što ste mi dali riječ i hvala vam na e, uopće organiziranju ove mogućnosti da razgovaramo sa stručnjacima i sa dionicima o ovoj inicijativi. Mi smo e, nadležan odbor i htio bih zahvaliti svima i tajništvu na pomoći pruženoj u organizaciji ovog događaja. Ovime želimo stvoriti nešto novo, želimo stvoriti konkretne e, napretke u sektoru turizma. U okviru međuinstitucionalnog dijaloga se o ovome već govorilo, no ovdje u Europskom parlamentu još se nismo na to osvrnuli, a ključna je uloga našeg odbora za promet i turizam. Uvaženi e, kolege, dragi gosti, svi oni koji su danas prisutni e, na ovoj radionici rade za isti cilj. Govorimo o 25 milijuna radnih mjesta u Europi u sektoru turizma i turistički sektor u Europi je jedan od najvažnijih gospodarskih sektora. Zbog toga je i važno da se brane interesi turističkog sektora u Europi i to upravo ovdje u našem odboru. Dragi kolege, ovo je prvi put da se operatori u turističkom sektoru i predstavnici turističkog sektora e, da su se dogovorili i da su pripremili zajednički manifest. Mm, to nas mora veseliti i možemo biti stvarno sretni činjenicom da su dionici danas sa nama ovdje i da će nam predstaviti njihova stajališta. Riječ je o vrlo važnom e, trenutku zato što se eto upravo završio e, jedan rad koji je jako dugo trajao. No moramo se zapitati je li dovoljno potpisati e, manifest i razgovarati o njemu ovdje u Europskom parlamentu? Ne naravno, to samo po sebi nije dovoljno i neće promijeniti stvari. Mi, zastupnici Europskog parlamenta koji dolaze iz različitih političkih klubova, moramo prihvatiti taj manifest, moramo ga učiniti svojim i širiti među e, ostalim kolegama i među građanima. Ovdje u parlamentu neprestano slušamo o nedostatku radnih mjesta u Europi i mi neprestano ponavljamo da je potrebno reindustrializirati Europu i link gledamo na e, Junckerov plan koji uopće ne spominje ovako važan sektor poput turizma. Govorimo o 5 do 6 milijuna mladih ljudi u Europi koji e, su trenutačno nezaposleni. Govorimo o nedostacima u sustavu profesionalne rekvalifikacije od Španjolske do Mađarske i ne nudimo mladima nikakvu mogućnost za pronalaskom posla. Danas se vodi cijela rasprava o obrazovnom sustavu. Zašto se onda ne zatraži konkretan dijalog sa predstavnicima turističkog sektora? Mislim da je upravo taj sektor onaj koji, da tako kažem, najjednostavnije može apsorbirati svu tu radnu snagu koja je trenutačno bez posla. Možemo također reći da je prema europskim statističkim podacima e, da se turizam gleda kao usluga, a ne kao pravi pravcati industrijski sektor. Upravo zbog toga je ovaj današnji sastanak itekako bitan, zato što mi želimo da se turizam i u cilju prikupljanja statističkih podataka drugačije definira. Zato što jedino na taj način ćemo bolje moći gledati na doprinose turizma. A možda ćemo i uspjeti doći do situacije u kojoj turizam neće biti borba protiv nadležnosti institucija i europskih država već da ćemo uz zajednički rad shvatiti da se turizam može podržavati i odavde, a onda svaka zemlja članica to može učiniti na vlastitoj lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Tek, ćemo tako moći u potpunosti iskoristiti rezultate svog ovog rada. Unaprijed zahvaljujem eh, svim kolegama koji će sudjelovati u ovoj radionici. A sada bih dao riječ predstavnicima različitih organizacija eh, sektora koji su danas sa nama. Sam je sektor odlučio koga će danas poslati na ovu radionicu. Siguran sam da je izbor bio eh, težak, ali i siguran sam da će ovo predstavljanje biti vrlo interesantno. Hvala lijepo. mi smo pozvali šest stručnjaka, imamo jasno strogo ograničeno vrijeme za njihove prezentacije, ali oni su svjesni da svako ima po šest minuta vremena. Prvi je iz EU komisije za putovanje, Eduardo. Ima šest minuta. Hvala vam. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dragi e, suradnici, iznimno nam je drago da smo danas ovdje i da vam možemo predstaviti ovakvu jedinstvu inicijativu turističkog sektora u Europi. Turizam je vrlo važan motor gospodarskog i socijalnog razvoja i stvara 10% ukupnog BDP-a e, u Europi, zapošljava 25 milijuna e, ljudi i daje više od 35 milijardi eura izvoza. Putnički sektor e, stvara čitav niz koristi od očuvanja kulturnog nasljeđa, unapređenja infrastrukture, e, ustanove na lokalnoj razini te snažnije, snažniju svijest o europskom građanstvu. Europa je broj jedan među turističkim destinacijama u svijetu, no i u takvom slučaju turizam postaje sve manje konkurentniji. To znači da druge destinacije u ostalim dijelovima svijeta stvaraju bolje kombinacije za turiste. Ako želimo imati učinkovitije politike turizma, potreban nam je zajednički pristup. zato što se moraju voditi, e, mora se voditi računa o svim učincima e, u tom sektoru. To se odnosi na turoperatore, putničke agencije, željeznički, zračni, autobusni prijevoz, lokalne prijevozne operatere, restorane, kafiće, trgovačke centre, atrakcije, e, destinacije, turističke radnike te brojne druge. No mi smo danas ovdje kako bismo najavili da su se svi dionici udružili i e, došli do zajedničke izjave, dakle to je taj manifest za rast i radna mjesta. U tom su dokumentu istaknute politike u ovom sektoru za sljedećih nekoliko godina i potpisalo ga je više od 30 e, udruženja koje predstavljaju i javni i privatni sektor. Ostati konkurentni, digitalizacija sektora, dobro upravljanje, promocija Europe kao turističke destinacije, borba protiv sezonalnosti, poboljšanje vještina i kvalifikacija te jačanje povezanosti. To su sve izazovi s kojima se danas suočava turistički sektor to su izazovi koje turistički djelatnici žele pretvoriti u mogućnosti. Moramo ujediniti napore, raditi zajedno kako bismo e, skrenuli pozornost parlamenta na naše izazove. I zato smo i danas došli predstaviti ovaj manifesto. za nas je ovo vrlo važan e, trenutak. Prema strategiji Junckerove komisije moramo identificirati najhitnije prioritete za ovaj sektor u sljedećih nekoliko mjeseci. Te će prioritete danas predstaviti članovi upravnog odbora kojeg ja vodim danas. Ja vjerujem da će Europski parlament i vi kao članovi ovog odbora dati trećem najvećem poslodavcu u Europskoj uniji potrebnu potporu. I na kraju želim zahvaliti svima koji su uključeni u ovu inicijativu, e, tajništvu inicijative i tajništvu odbora TRAN na uloženim naporima. posebno hvala idem gospodinu, Juheli, što je s gospodinom Papardelom, gospodinom Kramerom, gospođom De Monti e, pomogao u organizaciji ovog događaja. Hvala. Sljedeći je Tim Ferhat iz Evropske udruge tur operatora. Hvala vam. Kao što smo čuli, Lisabonski ugovor koji je spomenut u komunikaciji Europske komisije 2012. omogućuje Europskoj uniji da učini sljedeće. Da potiče konkurentnost ovog sektora, da stvori okruženje koje, u kojem će se moći e, to razvijati, potaknuti suradnju između zemalja članica, posebice kroz razmjenu dobrih praksi, razviti integrirani pristup turizmu i pritom osigurati da se vodi računa o turističkom sektoru u ostalim politikama. Stoga mi tražimo novi strateški plan koji se temelji na tim ciljevima i to u područjima u kojima Europska unija ima svoju nadležnost. Dakle, viza, oporezivanje, zaštita potrošača, zaštita okoliša, promet i tako dalje. Potreban nam je horizontalni pristup ako želimo osigurati dobro gospodarstvo koje je predviđeno ugovorima i koje će stvoriti radna mjesta koja su nam potrebna i kada definiramo prioritete moramo se e, riješiti pretjerane regulacije i preklapanja propisa kako bismo pomogli sektoru. Turizam e, je e, značajan poslodavac i zbog toga bismo trebali imati možda i samostalan odbor u turizmu. I iako su te nadležnosti nacionalne ili regionalne, Europska unija bi svakako trebala mapirati i analizirati razlike u pristupu te učinke i insistirati na razmjeni najboljih praksi to uključuje i lokalne nadležnosti, lokalne poreze, mm, propise o prijevozu i taksi prijevozu, e, propise koje se odnose na smještaju, na ugostiteljstvo, zatim sve ono što se odnosi na radno pravo. E, ta su pravila u nekim zemljama članicama izrazito stroga. Bolja regulacija, regulacija će smanjiti gubitak poreznih prihoda i omogućiti malim i srednjim poduzećima da se razvijaju. Sukladnost, pogotovo za male i srednja poduzeća, mora biti vrlo jasna i ne smije nikako kažnjavati inovaciju ili prekogranične aktivnosti. Te u svjetlu posljednjih događaja htio bih e, dati jedan prijedlog koje nema u manifestu, a to je da se stvori platforma koja će omogućiti koordinaciju i objavu informacija od civilnih tijela i to nakon terorističkih napada u slučaju zdravstvenih prijetnji i u e, slučaju drugih zbivanja od globalne važnosti. dame i gospodo, potrebno je e, osigurati e, precizne informacije na čitavom nizu jezika. Tržište traži informacije koje industrije nema, a civilna nadležna tijela imaju naravno druga, druge prioritete a ne pratiti 24 e, sata dnevno događaje u Americi, Japanu i tako dalje. No, Europa mora pružiti jedan takav odgovor budući da je cijela Europa pogođena ovakvim nesrećama i to ima znatan gospodarski učinak. I isto tako smatram da smo pretjerano ranjivi na pretjerane reakcije tržišta. Kako izgleda uspjeh u turizmu? Da li je to udio na globalnom tržištu? Je li to broj i kvaliteta radnih mjesta? je li to broj posjeta iz europskih i neevropskih zemalja, je li to ukupna potrošnja, je li to e, e, količina izvoza, je li to količina e, intraeuropske trgovine, je li to mišljenje potrošača. S obzirom na to da želimo vidjeti veći broj posjetitelja iz neevropskih zemalja, moramo čuti njihovo mišljenje, ali moramo čuti i mišljenje lokalnih zajednica. To znači da moramo raditi na razvoju indikatora koji će biti prilagođeni strateškim ciljevima i potrebni su nam bolji kvalitativni i e, kvantitativni podaci. E, financijska sredstva su itekako bitna i ona se moraju prilagoditi onome što govorimo. Ako komisija vjeruje da je turizam ključni poslodavac i to posebice za mlade ljude, onda bi trebala i više ulagati u taj sektor. Sredstva koja financiraju, koja komisija ima na vlastitom raspolaganju za postizanje ciljeva iz Lisabonskog ugovora su minimalna i to bi trebalo promijeniti. Značajna sredstva koja su namijenjena prijevozu će također utjecati na turizam i kolege će govoriti o tome. Isto tako e, znamo da su sredstva dostupna iz 11 e, sredstva, ali ništa nije obavezno definirano za turizam. Zatim tražimo da se e, periodički objavljuje sažetak u kojem stoji koliko je novaca iz proračuna potrošeno na proračun, e, na turizam. I na kraju moramo identificirati što osim regulatornog, viznog i poreznog režima može učiniti najveću razliku kad je riječ o stvaranju radnih mjesta i poticanju rasta u turizmu. I moramo osigurati i odgovarajuća proračunska sredstva. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala. Sljedeći je Kristijan Debaran, predstavnik eh, krovne udruge Evropskog hoteljerstva i gastronomije. ladies and gentlemen. Dame i gospodo, gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Turizam je postao vrlo bitan za europsko gospodarstvo budući da je to jedan od rijetkih sektora u kojem i dalje eh, ima dovoljan broj radnih mjesta i koji značajno doprinosi rastu. E, broj posjetitelja u Grčkoj e, je porastao za 5% u 2015. No bez obzira na to, e, europski turizam se suočava sa sve vrećim padom broja posjetitelja i treba reagirati. Stoga kao prvo treba regulirati regulatorni okvir za turizam kako bi se smanjila administrativna i porezna opterećenja. Nekoordinirana provedba propisa E, poreza i naknada na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini e, nema dosljednosti i to naravno negativno utječe, na konkurentnost. Potpisnici ovog manifesta pozivaju komisiju da zatraži studiju nakon izvještaja De Montes kako bi e, pripremila praktične preporuke za poticanje rasta i otvaranje novih radnih mjesta. Zatim tražimo procjenu učinka ekonomija dijeljenja. Nema sumnje da ekonomija dijeljenja ili sharing economy mijenja turističko tržište i dovodi novi potencijal za rast, ali i neke e, nedostatke kad je riječ o porezu i zaštiti potrošača. Širenje takvog oblika gospodarstva može utjecati i na zakonito zapošljavanje te povećati broj ilegalnog zapošljavanja ako se tome ne pristupi na primjereni način. U Demontesu report e, izvješću stoji da bi trebalo imati primjerene mjere za borbu protiv ovakvih izazova. Zatim razviti smjernice Europske unije o tome kako provoditi postojeće zakone na e, ekonomiju dijeljenja i na taj način osigurati jednaka prava za sve i e, jednake uvjete za natjecanje. Manifest, još jednom, pozdravlja izvještaj De Montes u kojem stoji da za zaštitu potrošača propisi o zaštiti zdravlja i sigurnosti koji se inače primjenjuju u turističkom sektoru da se moraju e, primijeniti i na turističke usluge koje se pružaju u okviru e, ekonomije dijeljenja. Zatim osigurati transparentnost i e, za online tvrtke. Online rezultati istraživanja bi trebali biti uključeni u reviziju regulatornog okvira. Više transparentnosti za potrošače koji svoje pretraživanju vrše online je, ključne, je ključno ako želimo donositi mm, informativne dobro informirane odluke. Sve vrste e, oglašavanja moraju biti jasno naznačene i objašnjene budući da je nekoliko studija pokazalo da potrošači uglavnom klikaju na rezultate za koje smatraju da su e, iskreni. I takvi oglasi nikako ne smiju biti zbunjujući. Hvala vam na podršci kako bismo riješili sve ove e, stvari. Hvala. A sada, hvala sada Adam Bodor iz Europske udruge biciklista. Hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo članovi Europskog parlamenta. Vi sjedite u odboru TRAN, tako da najvjerojatnije govorite o problemima i izazovima vezanim uz transportni sektor. Mogu vas uvjeriti da iz perspektive turizma prometne europske mreže su dobro razvijene globalno rečeno, dakle u globalnoj usporedbi. i to bi moglo imati utjecaj na globalni turističko tržište. To je nešto što je neusporedivo sa drugim dijelovima svijeta, ali moram vam reći da se taj potencijal dovoljno ne iskorištava. Kao prvo, ako govorimo o e, putovanjima na dugu udaljenost, onda kad kad imamo i loše, loše rezultate od američkog tržišta koje je orijentirano na automobile. Jedan primjer. Ako želim ići na putovanje, na dulje putovanje vlakom i voziti se od New Yorka do Chicaga primjerice, mogu na jednom mjestu rezervirati svoju kartu za vlak. A, a kada želim putovati iz Brisela, moje domovine, do e, Budimpešte, 1400 km, onda ne mogu tu kartu dobiti na jednom mjestu. I ako imam tu ludu ideju da još i sa sobom povedem svoj bicikl, onda sam doista u nevolji i moram e, mijenjati vlak dva, tri puta. Dakle, to je ono što vam želim reći. Taj potencijal nije još iskorišten. Nije iskorišten unatoč tome što Europska unija ulaže u mreže brzih vlakova. Dakle, sada vi ovdje u odboru za promet e, sjedite i želim vas pozvati da to promijenite i da iskoristite ovaj e, prijedlog za turizam. Molim vas uzmete u obzir taj osvrt kada planirate i ulažete u infrastrukturu. Kada govorimo o razvoju prometa, onda ne govorimo samo o linearnoj infrastrukturi poput željeznica, već govorimo i o prekograničnim uslugama. Govorimo o izdavanju karata, govorimo o informacijama i reklamiranju, a to je nešto što u potpunosti nedostaje za to gospodarstvo orijentirano na posjetitelje. Ili je vrlo problematično. Dakle, to ne ohrabruje, nego obeshrabruje turiste, posjetitelje da koriste održive načine putovanja. I stoga nije zanađujuće da se e, posjetiteljska ekonomija više oslanja na zrakoplovstvo. Ako želimo smanjiti emisije iz prometa, onda trebamo uzeti u obzir tu posjetiteljsku ekonomiju kada ulažemo u e, vrste prijevoza. Ako pogledate naše glavne akcijske točke na koje hitno pozivamo, onda je jedna od tih točaka dakako da se nastavi ulagati u eh, prometnu infrastrukturu, ali da se pritom uzme u obzir perspektiva i taj potencijal posjetiteljske turističke ekonomije na globalnoj razini, ali isto tako i na lokalnoj i regionalnoj razini. Primjerice, ako ulažete u lokalnu mobilnost, Europska unija potiče mnoge projekte lokalne mobilnosti, onda vas, molim vas, mislite na e, mjesta od kojih mogu e, polaziti busevi, turistički busevi ili razmislite o biciklističkim rutama. Molim vas, uzmite u obzir potencijal biciklističkih ruta i ulažete u to. Isto tako i u svrhu turizma, ne samo u svrhu mobilnosti. Hitno nam je hitno su nam potrebne multimodalne putničke usluge. Evo, ovo što sam spomenula ovaj primjer tiče se samo jednog načina prijevoza. Kada pokušavate kombinirati više vrsta prijevoza, onda vidimo da EU treba bolja strategija, bolja regulativa, prije svega kada se radi o turističkom gospodarstvu i naravno treba nam integrirano izdavanje karata. Mi smo realistični i znamo da će zakupovstvo i u budućnosti igrati vrlo važnu ulogu, ali molim vas da pokrenete studiju o e, procjeni učinka e, o jedinstvenom europskom nebu na sektor turizma. Kao zaključak mogu vam reći da je turistički sektor u potpunosti za sva vaša nastojanja vezano to da se prikupi više ulaganja u transportni sektor i molimo vas da uzmete u obzir potencijal turističkog gospodarstva kada ulažete u promet. Hvala vam lijepo na pažnji. Hvala lijepo, samo ću spomenuti da smo mi odbor za promet i turizam. Tako se zove naš odbor. Kristina Njunes je sljedeća iz mreža europskih regija za održiv i konkurentni turizam. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta i predstavnici Europske komisije, dame i gospodo. Velika mi je čast predstaviti vam prioritete iz našeg manifesta vezano uz održivost. Naša prva preporuka u ovoj temi bila bi ta da trebamo imati na umu transversalnu dimenziju e, turizma kada razvijamo i provodimo bilo koju turističku inicijativu. Naravno, održivi turizam nije nešto novo, to je nešto što povezuje sve dijelove industrije i stoga zahtjeva i pažnju europskih institucija. Kao drugo, u manifestu pozivamo Europsku komisiju da identificira svoje napore i da e, imamo dobrovoljni nadzor upravljanja turizmom. I mi tražimo i ETIS, dakle europski sustav e, pokazatelja kako bismo vidjeli koji su to sustavi upravljanja Europske unije. Da vidimo potrebe, e, preferencije i, i interese. Trebamo poticati ne samo razvoj etisa, nego isto tako i još različite detalje, prilagoditi softver, uskladiti to sa satelitskim sustavima. Održivost znači svakako i to da trebamo imati konstantne alate koji su potrebne za odozdo prema dolje i trebamo imati tu pokriveno što više destinacija. Mi smo često uvjereni da ne možemo upravljati onime što ne možemo izmjeriti. Održivost je isto tako usko povezana sa upravljanjem i sa konkurentnošću, što znači da uspješna provedba turističkih politika i svih drugih inicijativa na bilo kojoj razini upravljanja e, zahtjeva harmonizirane pokazatelje, kriterije i dakle pokazatelje koji će nam pokazati našu učinkovitost. Trebamo imati socijalnu dimenziju i okolišnu dimenziju tu uključenu i to se sve treba smatrati jednom cjelinom. Na posljedku mi tražimo konkretni program suradnje između Europske komisije i e, Svjetske trgovinske organizacije un kako bi e, vidjeli kako bi se u 2017. godini moglo razviti održiv e, turizam za održiv razvoj sa ciljem da se osnuje dugoročna strategija vezan uz turizam i konkurentna destinacije, vezan uz infrastrukturu i potrebne tehnologije Turizam je neosporno e, industrija koja se temelji na samim lokacijama, što znači da treba pružiti i zaštitu tim lokacijama i takav plan bi trebao e, dovesti do toga da imamo ciljeve za stvaranje mjesta koji će biti održivi u skladu sa klimom, da trebamo sačuvati e, kako opipljivu, tako i neopipljivu imovinu, da trebamo zadržati životni stil lokalnog stanovništva. Sve je to povezano sa zapošljavanjem, sa privredom, e, sa raznim međunarodnim organizacijama i sve to u svrhu ostvarivanja gospodarskog rasta i zapošljavanja. Hvala vam na pažnji. Hvala vam. Kerstin Hovald je sljedeći govornik iz Europske federacije e, sindikata za prehranu poljoprivredu i turizam. Da, hvala vam, dragi zastupnici od parlamenta, dragi kolege. Vrlo mi je drago što mogu ovdje predstaviti ono oko čega smo se usuglasili kada se radi o hitnim prioritetima vezano uz vještine i e, kompetencije, to je kvalifikacije. Vjerojatno se sjećate da smo imali jedan prijedlog stupa o socijalnim pravima gdje smo e, obrazovanje, dugoživotno učenje i vještine identificirali kao prve prioritete vezano uz taj stup o pristupu tržišta jednakim pravima. Mi smo dakle tri točke identificirali u tom smislu kao prvo smatramo da u turističkom sektoru se moramo pobrinuti da ono što se nudi kao strukovno obrazovanje i strukovnu obuku da se doista poklapa sa e, potrebama industrije, a to treba napraviti tako što se u to uključe svi dionici. Dakle, kao prvo, ova nova potražnja u turizmu treba uzeti u obzir, e, primjerice e, pristupačnost, povezanost, učenje jezika, povezano sa novim tržištima, ali isto tako i primjerice pitanje alergija u, smislu prehrane. Tu glavni dio toga čina mala i srednja poduzeća kojima je potrebna posebna pažnja kada se radi o obuci svog osoblja jer često nemaju dostatna sredstva da ustupe e, svoje osoblje na vanjsku obuku i stoga moramo vidjeti kako možemo im pružiti e, obuku putem interneta, dakle kada se radi o malim srednjim poduzećima. E, što se tiče e, kvalifikacije obuke i vještina, ne moramo tu izmišljati toplu vodu. Mnogo toga se događa već na nacionalnoj i na regionalnoj razini. Postoje i službe komisije, DG Ample, DG Air i DG Grove koji rade na tome, ali isto tako i socijalni partneri na europskoj i na nacionalnoj razini. I stoga mi mislimo da ono što je važno kada radimo na vještinama i kvalifikacijama, da bolje nadziremo i bolje koordiniramo financiranje za poticanje vještina i kvalifikacija na europskoj razini, kako doista podijelimo, da bismo doista podijelili naše rezultate i razmijeli najbolje prakse. U tom smislu moramo uzeti u obzir i sve instrumente koje već imamo na raspolaganju, imamo mreže vještina i razne druge inicijative. Kao drugo znamo da je turistički sektor, sektor u kojem imamo visok udio mladih ljudi. Za mnoge mlade ljude to predstavlja prvi posao i na neki način e, ulazak na tržište rada. I stoga mislim da trebamo napraviti više kada se o tome da turizam treba odigrati tu ulogu da privuče mlade na tržište rada. Tu opet mislim da možemo nadovezati na postojuće instrumente poput e, jamstvo za mlade, savez za vježbeništvo, e, pilot projekt koji je vaš odbor recimo jedan e, predložio. I tu mislim da je ponovno važno da u to sve uključimo sve dionike, ali isto tako možemo razmišljati o inovativnim programima kada se radi o obuci i kvalifikacija kako bismo primjerice riješili problem sezonalnosti Primjerice možemo obučiti mlade ljude koji samo e, se bave nekim poslom u sezoni, da imaju i posao među dvije sezone. Dakle, se za, to obuči. Isto tako, mislimo da ne postoji dovoljno visoka svijest o tome koliko se zapravo može lako naći posao u turističkom sektoru i stoga bismo možda trebali imati jedan portal za pronalazak radnog mjesta u turizmu. Trebamo razmisliti o kako to možemo učiniti ali isto tako znamo, kada se o tome radi, da je vrlo važno ne samo da privučemo ljude za rad u turističkom sektoru, nego da ih i zadržimo. I stoga mislimo da svi moramo učiniti više kako bismo stvorili dostojanstvena radna mjesta sa dobrim radnim uvjetima, sa jednakim mogućnostima za sve i mislim da je, da je to nešto na čemu smo mi spremni surađivati s vama. Hvala vam. Hvala vam lijepa. I Luis de Grandes Pascal ima sad sljedeću riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Hvala lijepa i ovim sedmim organizacijama koji su danas ovdje s nama. Hvala lijepa svim sudionicima. Ovaj odbor, to je spravom rečeno, nije samo odbor za promet, već je odbor koji je nadležan i za turizam. I ja želim svima zahvaliti e, koji su radili na ovom manifestu. Imamo članak 795 iz naših ugovora koji se ovoga tiče i zapravo se u manifestu referiraju na to. Dakle, da Europska unija doduše nema izravnu nadležnost, ali da ima pravo stvoriti odgovarajuće okruženje na ovom polju. Mi vidimo da ovaj manifest odražava sva pozitivna obilježja turizma kao kao grane djelatnosti i sve posebnosti tog sektora. Dakle, kao prvo kao sektor koji stvara radna mjesta, a kao drugo kao sektor koji ima važnu ulogu u, u kulturnoj razmjeni. Nemamo tu pravo harmonizirati taj sektor, ali ipak možemo vršiti utjecaj na djelatnosti u turističkom sektoru. U nekim državama, primjerice u mojoj državi, to je glavna gospodarska grana jedna vrlo važna grana i naravno da to privlači one ljude koji traže trenutno posao. I stoga mislim da doista možemo samo pozdraviti ovaj manifest. Taj dokument je vrlo dobar, on je inteligentan, da na neki način uspijemo unatoč toj ograničenoj nadležnosti kojem daje ugovori, osvrnuti se ipak na neke točke, primjerice na održivost. I mislim da je važno da turizam ne gledamo samo kao e, jedan, jedan, sektor, već kao i nešto što doprinosi blagostanju u mnogim državama. Hvala. Sljedeći govornik je Klaudija Tapardel. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Kao prvo, želim čestitati turističkoj industriji jer je to grana koja je jako umrežena i vidi se tu koliko ta grana se želi doprinijeti e, gospodarskom rastu Europske unije. Neću ponoviti sve što stoji u manifestu, ovo je vrlo važan akcijski plan, a istodobno je to i glas turizma u Europi. No ja mislim da europske institucije ne slušaju dovoljno taj glas. I mislim da bi i Europska komisija tu mogla učiniti više. Mislim da je to doista šteta jer europski turizam mnogo toga čini za ostvarivanje gospodarskog rasta, za ostvarivanje dobiti, za stanje radnih mjesta i za drugo. I stoga mislim da je to doista šteta. Što više smatram da je još i gore to što europske institucije ne podržavaju dovoljno tu granu i nadam se da je ovaj današnji sastanak jedan prvi korak u pravom smjeru kako bi u budućnosti imali drugačiji trend. To bismo trebali stvarno imati na umu jer mi pokušavamo prenijeti tu poruku i u druge odbore Europskog parlamenta. Zatim smo i Europskoj komisiji to rekli već mnogo prilika, eh, bilo na službenim ili na neslužbenim sastancima, ali sada mislim da je vrijeme da uvedemo promjenu. Mi smo tu u odboru za promet, ne samo u odboru za turizam i ako je to naše ime, onda bismo zapravo trebali posvećivati jednaku pažnju prometu i turizmu. I to ne samo općenito, već i kada se radi o različitim detaljima koje su važne za ove dvije, dvije grane. Još jedna važna točka za mene. Mislim da nas je turizam dosta podržao u Europi. Primjerice, Imali smo priliku uvesti Europsku godinu turizma i kulturnog nasljeđa. To je bila naša želja za 2018. godinu smo zaprimili priopćenje Europske komisije da bi dakle to mogla biti godina za europski turizam i kulturno nasljeđe. Ali ja mislim da bi trebalo učiniti još i više kako bi Europska komisija shvatila koliko je važan turizam i da turizmu nije potrebna samo jedna europska godina, već da mu je potrebna jedna cijela europska strategija kako bi se turizam nadalje razvio u Europskoj uniji. A mi dalje čekamo na tu strategiju. Još očekujemo akcijski plan od komisije, već smo s tim u vezi dobili određena obećanja. A ovaj manifest je vrlo važan instrument kako bismo zatražili akcijski plan Europske komisije. Mi još u ovom sazivu želimo vidjeti akcijski plan. Mi svi zastupnici Europskog parlamenta razumijemo da je turizmu potrebna razvojna strategija i da u proteklih pet godina nismo imali nikakvu strategiju, nikakvu novu strategiju, ta strategija je zastarjela, u proteklih pet godina se je dosta toga dogodilo i mi moramo prilagoditi našu strategiju. Još jedna posljedna rečenica. Ja često razgovaram sa mm, predstavnicima iz ministarstava, sa nacionalnim službama za turizmom i svi govore da kada se radi o turističkom sektoru, svi uvijek kažu da bez europske podrške, bez E, ulaganja s europske razine, koje sada ne vidimo u ovom Junckerovom planu, da taj sektor neće moći preživjeti. I mi mislimo da se treba tu uvesti odgovarajuće promjere kako bi turizam napredovao. Hvala. Sada Jill Evans. Hvala vam lijepa. Ja izuzetno pozdravljam ovaj razvoj. Netko je prije rekao da je to jedinstveno i doista će vidjeti sve te različite partnere kako zajedno iznose e, ovu, temu i stavljaju na naš politički dnevni red, kao što smo i mi to pokušali dosad učiniti. Broj tema koje su pokrivene u različitim izlaganjima jasno ukazuju na važnost turizma e, na razne dijelove našeg života da smo usredotočeni na male i srednje poduzeća, to je naravno važno za naše gospodarstvo, da imamo turizam bez prepreka, ne samo kada se radi o putovanju između različitih država i država članica, već i kada se radi o pristupačnosti. To je nešto što mi u Europskom parlamentu tražimo, primjerice za osobe s invaliditetom. I iako postoji i naglasak na održivost. Mislim da bi čak mogli još više naglasiti ulogu turizma kada se radi o postizanju klimatskih ciljeva. Jer naravno to je isto tako sasvim dio našeg rada no želim postaviti jedno specifično pitanje vezano uz vještine i obuku. U manifestu stoji da 25 milijuna ljudi u Europi su zaposleni u turističkom sektoru i da je to industrija e, koja, je, koja se temelji na praktičnim vještinama i na stručnom usavršavanju. Imali smo nedavno izvješće vezano uz strategiju vlade u Jedinom kraljevstvu gdje se kaže da se turizam često ne svača kao kvalitetan izbor za profesionalnu karijeru. To je dosta zabrinjavajuće. Ja radim i za jednu organizaciju People First za eh, razvoj poslovnih karijera ljudi i oni kažu da u tom sektoru turizma turizmu postoji najveći jaz e, između potrebnih vještina i vještina koje osobe dobiju. I 25% e, e, poslodavaca kažu da ne mogu naći osoblje sa odgovarajućom vještinom. Jedan problem je naravno i kako zadržati jednom dobro obrazovane ljude. Netko je rekao da da se tri puta više osoba zapošljava u tom sektoru, dakle ljudi mlađih od 24 godine, nego u bilo kojem drugom sektoru. Što znači da je ovo važno za zapošljavanje i čini se da dosta toga još preostaje što možemo učiniti kako bismo promicali turizam općenito u uh, oku javnosti. Stoga se postavlja pitanje kako se možemo primiti da se dovoljno naglaska stavi na važnost i još i bitnije na vrijednost tih vještina koje su potrebne u turističkom sektoru. Hvala sada Deidre Klun. Hvala lijepa. Ja bih samo pozdravila ovaj naš dokument. Mislim da on vrlo jasno pokriva sve područja koja su relevantne za turizam i kao što je ovdje već kazano. Dakle, prvenstveno mala i srednja poduzeća i sve one koji se bave turizmom direktno. Međutim, htjela sam se vratiti na nešto što je gospodin Evans govorio i kolegica malo prije. Dakle, promoviranje turizma kao karijere u turizmu i razvijanje vještina kao i educiranje za turizam. Mislimo da je najgore recimo u kod znanja jezika ili kod cateringa, ali općenito u svim e, područjima hoteljerstva i gastronomije. Mislimo da se tu treba pojačati školovanje i promovirati onda i mogućnost stvarno jedne dobre karijere. E, nedavno sam u Irskoj razgovarala sa predstavnicima Federacije Eh, svih hotela, dakle u hoteljerstvu i tamo smo vidjeli koliko se novaca izdvaja i koliko se želi promovirati turistička karijera, dakle kao izbor zvanja za mlade ljude. Hvala lijepo sada Jens Nielsen. Hvala. Prvo, mogu reći da samo da pozdravljam vašu, vaš manifest, vašu izjavu sa programom rada, a sad nešto konkretno, nekoliko konkretnih prijedloga, pogotovo vezanih za moju regiju. Ja dolazim iz sjeverne Švedske, naime. A to vam je regija u kojoj je 90. godina su ljudi shvatili da nam treba specifična regionalna strategija za razvoj turizma, ali cijele naše ekonomije. I onda smo sa tim svim koristili i sredstva iz Europske unije za razvoj turizma. To smo 20 godina radili, a to je dovelo do toga da smo u našem turizmu e, poticali posebno održivost, zatim je, um, smo razvili na bazi tradicije našu vlastitu kulturu prehrane u našem gastronomiji, to smo onda povezali sa različitim teoretskim opet razradama to što smo činili, što je opet se skupa dovelo do kompletnog razvoja ekonomije u našoj regiji. Mi smo inače ovdje u Tranu zaduženi za turizam, ali mislim da bi trebali kod turizma posebno usko surađivati sa odborom regije koji se bavi regionalnim razvojem. Kao što je i u komisiji bi trebale te dve glavne uprave koje se time bave, e, zajedno u rad surađivati puno uže. Trebamo jedni od drugih učiti kako to povezati. A za turizam, razvoj turizma je sigurno prvenstveno ovisi o razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini. Tu su napokon i radna mjesta koja se stvaraju na lokalnoj i regionalnoj razini. Tu se i privlače naši posjetitelji. Naravno, potrebna nam je evropska potpora, ali ne smijemo zaboraviti da danas već prilično puno novaca se iz strukturnih fondova Evropske unije uljeva u turističke organizacije i razvoj turizma diljem Europe i svih regija. Sad moji konkretni prijedlozi. Prvo da se napravi jedna studija koju bi radili zajedno naš odbor TRAN i odbor REGI, da se vidi koliko za potpore dolaze za razvoj turizma iz regionalnih fondova i sredstva za regionalni razvoj. Jer tih brojki sasvim sigurno ima već, pa onda bi to trebali prikupiti. Druga stvar, da bi trebali pojačati regionalni aspekt u Europi, trebali bi se više zauzeti za taj povezani razvoj turizma sa regionalnim razvojem i onda se i tu i u Europi aktivirati. Bilo je puno njih koji su rekli turizam je naša najvažnija grana industrijska, ali onda bi trebali sve te regionalne različite modele bolje povezati, razmijeniti iskustva i izvršiti ne samo zbog razmjene znanja, nego bi onda trebali u djelatnostima se uglavnom e, povezati. Hvala. Sljedeća je Klaudija Montero. E, e Hvala lijepo, predsjedavajući. Ja neću biti duga. I neću dugo govoriti, ali u odboru za promet i turizam se danas jako dobro vidjelo kako potpuno neovisno našim možda različitim političkim miš gledištima ili pripadanjima klubovima zastupnika, jedna stvar ipak postaje univerzalno jasna. Naime, mi smo s ovim manifestom eh, bez obzira da li se riječ o privatnoj ili javnoj ruci, ali mi smo svima dali i zajedničke ciljeve i zapravo ih artikulirali i u našim načelima iznijeli. I vidimo da bez obzira kakav bio sektor i gdje bio čovjek na političkoj sceni, mi preko tih političkih granica nadrastamo to u želje za razvojem ovih istih ciljeva koji će jasno i našu ekonomiju naprijediti. I vrlo sam sretna i ponosna što mogu dati jedan doprinos tome što se u samom našem manifestu, u našem programu nabraja. A pozdravljam i izvješće o turizmu. A čula sam da je to izvješće jako dobro već primljeno posude i nadam se da će i dalje naći takav prijem. A sretna sam da je puno prijedloga koje smo mi iz našeg odbora predložili za to izvješće da su oni uvršteni. Dakle, svi smo mi tu zainteresirani da jedan cilj ostvarimo. Htjeli bismo da europske institucije i u ovom odboru, ali i u Europskoj komisiji isto sve zacrtaju taj zajednički jedinstveni cilj kako bi se iz tog sektora turizma razvilo puno više radnih mjesta i unaprijedile regije. Mi moramo pokušati da bismo o tome uspjeli govoriti jednim glasom i još detaljnije isformulirati sve ciljeve za turizam. Svi kolege koji su do sad govorili već su nam i rekli kako taj naš manifest, taj naš program, akcijski plan za turizam treba biti polazišna točka za sve i koja bi onda i dovela Europsku komisiju do toga da pripremi vrlo konkretne mjere i u obliku financijskog poticanja i kroz razmjenu dobrih iskušanih praksa, pri čemu se jasno mora poštivati supsidijarnost kao i specifični uvjeti svake zemlje članice. Ali unatoč tome imamo zajedničke ciljeve i htjeli bismo zajednički komisiji staviti do znanja koliko je i potaknuti da više radi jer je to toliko važan važan sektor za nas. Osim toga, tu se dotiču i teme koje su relevantne za mnoge druge odbore. E, imam još možda tri stvari koje bih navela, a to je ovaj dokument je doista osnovni, on je dakle stvarno daje jedno široke osnove za daljnji rad, to je pravi akcijski plan. A kako ćemo mi to sad prenijeti u naše regije, u naše krajeve, to ćemo vidjeti, mi moramo zapravo svima to prenijeti. A u svakom slučaju nadležna povjerenica Bjenkovska već e, involvirana jer smo na nju direktno apelirali. Sad je pitanje kako ćemo svoje radne kapacitete podijeliti da ne bude dupliciranja napora i posla. Žao mi je što sam svojedobno dala prijedlog, a bila sam onda jako zadovoljna kad je taj prijedlog usvojen. Međutim, žao mi je što već nismo na vrijeme sve dionike involvirali, sada ih moramo sve obavijesti. Dakle, sve i mala i srednja poduzeća i najmanja poduzeća koja, o kojima i ovisi razvoj turizma i krajnje linije. I mislim da je bilo je prijedloga da se ovaj manifest naš predvede na 23, odnosno 4 službena jezika kako bi se vidjelo upravo da ne popunimo tu, tu, te, tu nedostatak u informiranju kako bi sve, kao što smo rekli, najmanje dionike i sve koji su um, koji žive od tog turizma i ostvaruju ga bi na vrijeme sve doznali. Međutim, koliko sam vidjela, bez obzira na zahtjeve, puni, puno jezika nije uzeto u obzir, pa recimo tako ni portugalski jezik. I to mislim da je velika prepreka, jer što je da je vrlo šteta, zato žalim što se ovaj dokument, koliko vidim, neće prevesti na svih 24 službena jezika, pogotovo ne ove manje. Kažem, portugalski recimo. To je velika šteta. I na kraju još, mislim, u kontekstu svega onog što je ovdje izneseno, Treba naglasiti koliko je važno naći mogućnosti financiranja i koliko je važno identificirati primjere dobre prakse. Mi smo, mislim, dobar posao odradili i mi se zbilja trudimo u ovom našem odboru za promet i turizam unaprijediti ovaj rad, ovo područje, ali treba tu dalje raditi. Hvala sad Izabela Del Monte. Hvala vam. Najprije mm, hvala i našim Hvala i e, izvjestiteljima i sugovornicama koji su itekako aktivni u pripremi politike za turizam. Prije svega mislim da je upravo to pristup kojeg moramo imati. Upravljanje turizmom ne može više biti samo e, javno, već mora uključiti i privatni sektor. Zatim, želim istaknuti da to također mora biti gledan kao gospodarski sektor, a ne samo kao nekakav sektor pružanja usluga. Gospodarski sektor se mora analizirati i s obzirom na to da je to treći gospodarski sektor na razini Europske unije, važno je uložiti jako puno napora. Između ostalog i zbog toga što postoji jedna stvar koju ne treba zaboraviti. Ono što se ulaže u turizam ide baš u ulaganje u teritoriji. Tu nemamo socijalnog dumpinga, tako da je element privlačnosti određen mjestom, sposobnošću poduzetnika, uslugama. Stoga je to stvarno sektor kojeg kao Europska unija moramo znati cijeniti i u njega ulagati. U manifestu sam pronašla mnoge elemente koji su uključeni i u izvještaj o izazovima turizma u Europi i najviše bih istaknula ono što je malo prije spomenuto, a to je porezna politika. Porezna politika koja će sve staviti na jednaku razinu i to je element koji može učiniti razliku. Još bih dodala jednu stvar. Moramo biti i vrlo praktični u principu se ne protivim lokalnim e, porezima i takozvanoj boravišnoj pristojbi, no smatram da moramo imati određene uvjete. Mi smo u gradu koji naplaćuje boravišnu pristojbu od 4,5 eura na više. Meni se čini da to nije opravdano. Boravišna pristojba mora biti povezana sa turističkom e, destinacijom i to je pristojba namijenjena onima koji rade u hotelijerstvu, i smatram da mm, porezi prikupljeni od tih poreza stvarno moraju biti uloženi u turističku ponudu. E, još jedan element iz manifesta ili iz izvještaja je digitalizacija. Mislim da tu ne smijemo izjednačiti digitalizaciju i istraživanje na mreži, pardon, pretraživanje na mreži, e, ali je jako važno da imamo podatke na raspolaganju, zato što ako nemamo, ne budemo imali podataka, nećemo moći programirati ništa, planirati našu budućnost i slaba karika je definitivno lokalni prijevoz. Tek jedan mali postotak e, turista koristi lokalni prijevoz. Stoga smatram da mi kao e, odbor moramo e, potaknuti bolju povezanost i bolju osviještenost o tome da turizam mora biti održiv, a to znači kroz upotrebu javnog prijevoza, a taj javni prijevoz naravno mora biti, um, mora poštovati i štititi okoliš. A to mi u ovom odboru i radimo. Hvala svima koji rade na ovom sektoru koji je toliko važan za, um, i za zapošljavanje. Hvala sad da, hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala vam na ovom radu i na predstavljanju tog rada. Samo jedna već unaprijed postavljena primjedba. Čuli ste da svako govori na svom vlastitom jeziku, a od vas sedam i plus predsjednik koji govori osam, svi ste govorili engleski jezik. I to me iznenadilo. Europa je raznolika, različita, predivna, puna kulture i turizam zapravo je sasvim dio toga i ako to ne poštujemo onda nećemo moći osnažiti turizam. Osim toga ja dolazim iz Francuske, to je država koja je prva na mjestu po broju posjetitelja. I ja sam, ja dolazim iz glavne turističke regije Francuske, to je Provansa i Côte d'Azur. Ja vidim da svatko čini što može u svim smjerovima na svijetu kako bi pojačali naše turističko tržište zato što imamo različito diversificirano tržište i diversificiranu ponudu. Konstatiram da smo mi evo u Marseju bili Europska predstavnica kulture i time smo postigli 12 milijuna posjetitelja, to je to je bio naš cilj, a zapravo smo na kraju imali 14 milijuna posjetitelja te godine. Imamo dakle tu etiketu koju smo dobili i onda su se svi aktivirali. Radilo se i o tehničkim mjerama, primjerice o bežičnom internetu, o biciklu, o vlakovima, o obuci. Svako je dao svoj vlastiti doprinos na temelju svojih vlastnih vještina i to je ono što je zanimljivo. Ono što ja predlažem je naravno uzet ću obzir da je svjetska konkurencija jako snažna, da postoji jedan parametar koji je e, jako važan, a to je sigurnost i turizam. Ako idete Eh, ako razmišljate kamo idete, više ne idete u Jordan eh, pogledati Petru jer se bojete, iako su Jordanci i dalje odlični ljudi, iako je Petra i dalje predivna. Danas više ne idete u Tunis jer je tamo došlo do napada, a Tunežani su i dalje odlični ljudi, a eto, više ih niko ne posjećuje. Kada dođe do napada u Parizu, onda je pao broj posjetelja nakon toga za 20%. To je naravno privremeno samo, eh, ubrzo to pada u zaborav, ali zapravo je, je opasno kada se tako nešto ponavlja. A u Europi, naspram Afričkog kontinenta ili Južnoameričkog kontinenta, mi imamo velike razlike. Evo pogledajte ako pulko, e, kako tamo se stvari odvijaju, prije se tamo išlo plivati, roniti, danas su to opasna mjesta, u Africi slično, a u Europi imamo tu veliku priliku, zato što vlada sigurnost, zato što imamo demokraciju, da svi iz naših dijelova svijeta dolaze k nama i stoga moramo računati na lokalne zastupnike, na lokalna tijela samouprave i s njima surađivati. I ja i moji kolege svi branimo naše teritorijalne vrijednosti. Trebali bismo imati na temelju europskog kapitala poljoprivrede ili europskog kapitala sporta, imati slično europski kapital turizma. To možemo napraviti u različitim državama, možemo imati različite tematike poput priobalje ili e, seoska područja, e, bioraznolikost, planinski predjeli e, ili mogli bismo imati gastronomske ture. Dakle, postoje nam različite stvari koje bi mogli napraviti u 5, 6, 7, 10 različitih gradova u EU i na taj način bismo naglasili primjerice švedski folklor, portugalski krajobraz, e, grad Marseille. To bi mogli napraviti, a to ne bi bilo skupo, a ipak bi imao značajni utjecaj na gospodarstvo i to bi bilo u skladu s onime što ste rekli vezano uz e, vještine, kvalifikacije i tako dalje. Hvala vam. Hvala Hvala. Ja ću govoriti na svom jeziku, naime grčkom. Ovaj manifest, ovaj program, akcijski plan, koji je jučer već predstavljen, o kojem mi danas raspravljamo, jako je zanimljiv. Ova suradnja svih organizacija koje djeluju rade u turističkom sektoru je sjajna i pogotovo njihova apel Evropskoj uniji i evropskim institucijama da učine što god mogu, a što treba učiniti kako bi Europa i dalje ostala jedna jedna privlačna turistička destinacija i stvorila se nova radna mjesta. Vidite za zemlju kao što je moja Grčka, pogođeno i dalje krizom, koja nikako da se izvuče, turizam je glavna slamka spasa, to je glavna industrijska grana od koje mi živimo, ali mi smo recimo na otoku Lesbosu imali prošle godine 400 tisuća e, više od 400 tisuća izbjeglica je prošlo preko tog otoka koji sam ima eventualno 30 tisuća stanovnika. I sada je prošlog tjedna tamo bila izaslanstvo Libea koje je posjetilo otok i tamo je gradonačelnik s njima razgovarao i ukazao kako je recimo unatoč tim silnim izbjeglicama i nekoliko logore u kojima su oni smješteni, unatoč tome je taj otok i dalje krca turistima i dalje su bukinzi za ovu sezonu vrlo dobri. Hoteli i privatni smješte su praktički popunjeni. Prema tome mislim da je tu zapravo građani Europe su dokazali svoju solidarnost jer su došli na Lesbos jer su unatoč svim tim silnim izbjeglicama žele pomoći lokalnoj zajednici da preživi i dolaze na taj naš otok. Prema tome, ako želimo da Europa bude jaka i ostane jakom turističkom destinacijom, mislim da postoje još uvijek, vidite, neke fazete, neke dijelovi koje nismo dovoljno naglasili. Primjerice, mislim da trebamo stvoriti novi okvir za podijeljenu ekonomiju, ekonomiju solidarnosti. Jer vidite, mi smo imali više od 15% do, porasta dolazcima u prošlom mjesecu i e, samo 3% manje noćenja ukupno unatoč tim svim problemima. I sad, kako smo vidjeli da je manjak noćenja, dakle pala je broj noćenja u hotelima, a dolasci su se povećali, onda znači da ljudi idu na druga mjesta, drugdje spavati. I to je vrlo bitno, to treba uzeti u obzir. Onda, vi ste i sami spomenuli pitanje transparentnosti. Mi se moramo pobrinuti da se i u našim izvješćima i svemu što vidimo da to uvijek bude potpuno nepristrano i objektivno i potpuno transparentno. Evo recimo ovo izvješće je potpuno nepristrano i objektivno napravljeno. Ali imam pitanje. Kako će nam to recimo pomoći konkretno u primjeni različitih mjera, pogotovo u turizmu? Hvala. A ja prije nego što dam našim gostima riječ na odgovor. Imam jednu malu napomenu. Evo, Adam Bodor je govorio o pitanju izdavanja karata, tiketingu. I mi smo u Europskom parlamentu već deset godina, prije deset godina počeli o tom govoriti i prije osam godina smo, kad je bio treći željeznički paket e, aktualan. I mi smo govorili upravo o tim integriranom izdavanju putnih karata kako bi se to povezalo onda i sa biciklom i s biciklistima, ali kasnije je to onda ublaženo. Ja nisam, i to zato što bi to eventualno recimo sa biciklistima kad dođu negdje, pravo što Adam bodar pitao, mogo negdje smetati u operiranju normalnog tog prijevoznog sredstva. Ja nisam, ja sam pitao zašto i kako bi to moglo smetati, ali nisam dobio nikad odgovor. Zašto bi recimo bicikli u vlakovima bilo kome smetali? i onda, s obzirom da ste vi govorili, imali smo 20% godišnje porasta od 2010. u biciklističkom turizmu, dakle to je jedan učinak od 44 milijarde eura, što je puno više od svih turističkih e, ovih velikih brodova i kružnih putovanja. A ništa ja nemam protiv kružnih putovanja, ali oni manje novaca donese, osim toga ima puno gradova koje ne želi više te velike turističke brodove, kao recimo Venecija, jer je ugrožena još po neki grad. Zbog toga bi trebali sve to razviti, ali da se vratimo na bicikle i danas nisam dobio odgovor zašto bicikli ne idu u vlakove, pogotovo ne u vlakove visoke brzine, ali mi ne smijemo pustiti a Sada dajemo riječ dalje. Izvolite. Hvala. Mi smo se sa tajništvom e, dogovorili da ćemo vam poslati e, pisanim putem sve naše odgovore. No, ja bih vam e, zahvalio na vašoj potpori u riječima, no bili bismo mnogo sretniji kada biste nas podržali i djelovanjem. A sada bih izrazio svoju zabrinutost oko vanjske jedinice e, za e, turizam u komisiju koja nema, u komisiji nema dovoljno e, osoblja i imaju mali proračun za dakle instituciju koja se bavi najvećim, trećim najvećim sektorom u Europskoj uniji. Evo ovo je poziv Europskom parlamentu da E, izvrši pritisak na komisiju da poveća e, proračun jedinice za turizam te da e, podrži Karla Koracu. Oni ne trebaju ideje, oni trebaju stvarno sredstva kojima će moći raditi i kojima će ostvariti sve ono što pokušavamo učiniti. Hvala vam unaprijed na vašoj podršci. Ja bih se osvrnuo na ono što je rekao Eduardo. Ja mogu nastaviti na francuskom, ali moj francuski nije jako dobar. Ja sam nekoć bio student u Provansi. Mislim, žao mi je, ali neću moći, morat ću na engleski preći natrag. Zašto na engleskom? Pa zato što smo ovo doživjeli kao neformalnu uh, aktivnost, nismo imali resursa, nismo imali mm, novaca i neformalno stvorili taj manifestom ja se slažem da bi bio vjerodostojan, mora biti prevedena na sve jezike i vidimo uh, da se taj manifest može ne, provoditi samo u Briselu, već i šire i upravo tu zastupnici mogu učiniti, odigrati veliku ulogu. Razgovarajte o tom manifestu sa vašom regijom, sa vašim gradovima, pitajte ih kakvi su im alati potrebni i ako pripremimo sažetak na lokalnim uh, jezicima to onda postaje E, temelj za razgovor sa e, turističkim organizacijama i tako dalje. Hvala, sada gospodin Debarao. Ja bih samo rekao da mislim da imamo veliku e, mogućnost i da bismo trebali razmišljati o potencijalnih 100 e, milijuna turista koji bi mogli doći u Europu u sljedećim godinama. Zbog toga zajednička strategija, poštivanje lokalnog, zato što mislim da stvarno e, na lokalnoj razini se odrađuje veliki posao, ali moramo svi zajedno imati tu strategiju ako želimo biti e, spremni i iskoristiti tu priliku od novih 100 milijuna turista. Naravno, obuka i edukacija je tu u samom središtu naše strategije i ako želimo usrećiti naše nove klijente i naše nove e, goste. I na kraju ja želim zahvaliti Europskom parlamentu, hvala vam na interesu, na napornom radu i naravno hvala i komisiji sa kojom surađujemo na svakodnevnoj osnovi. A naša jedinica u komisiji treba vašu pomoć i potporu kako bi proširili e, rad. Hvala vam, a sada Adam Bodor. Ja bih komentirao ono što je rekao gospodin Nilsen o financiranju, to su spomenuli i drugi. Kad govorimo o financiranju na europskoj razini, financiranju turizma, govorimo o 1 do 2 milijuna eura. Eto, toliko jedinica za turizam ima na raspolaganju na europskoj razini. Ja znam da se vi borite, ne biste li dobili više sredstva za promet, ali vi govorite o milijardama, a mi govorimo o tek nekoliko milijuna, to je stvarno malo. Glavna uprava Ređo nije poticala regije da troše na turizam i mi mislimo da bi, da bi se to trebalo e, promijeniti. Turizam bi trebao imati specifičnu ulogu i regije i zemlje članice ako žele trošiti na turizam pa trebaju biti ohrabrene da to i učine. Hvala vam, a sada Kristina Nunjez. Hvala vam. Evo zaključna riječ, usko povezana sa e, konkurentnošću i održivošću je sezonalnost turizma. Danas nemamo vremena za raspravu o tome, ali to sve stoji u izvješću gospođe de Monte. Kad je riječ o financijskoj potpori, ključna riječ je dugoročno. Dugoročna potpora ako želimo podržati turizam i svi financijski resursi moraju biti namjenjeni namijenjeni prema ostvarivanju strategije. Slažem se da treba raditi na razvijeni praksi, posebice između onih regija koje su odlučile ulagati u e, turizam. Zato što e, e, ovo je primjer pametnog korištenja Fonda za regionalni razvoj i to moramo podržati, zato što postoji jako puno informacija koje i nemamo, iako je nedavno objavljena studija o korištenju e, turizma u e, proteklom razdoblju. No, svejedno mislim da moramo znati više o tome što se događa sada. Hvala vam na podršci koju ste pružili za našu inicijativu. Hvala, sada Kastin Rovald. Hvala Jill Evans i Klun na naglašavanju e, važnosti e, edukacija i škola i obuke u tom sektoru. Da, imamo još uvijek brojne probleme i smatram da moramo poduzeti neke konkretne akcije i okupiti sve. Moramo potaknuti različite glavne uprave na suradnju, ali i Europski parlament te socijalne partnere iz različitih socijalnih e, sektora. Ima jako puno instrumenata, jako puno inicijativa i projekata. Moramo raditi na njima i nadograđivati iz. Osim socijalnih partnera, moramo osigurati i visoko kvalitetne staževe, raditi na razvoju vještina u hoteljerstvu, imamo primjer e, brze edukacije izbjeglica u nekim zemljama kako bi ih se što prije integriralo na tržište rada. Dakle, nadogradnja njihovih kvalifikacija. Dakle, stvarno jako je puno tema na kojima treba raditi, ali treba raditi i e, na tome da ljudi ostanu u tom sektoru zbog toga što vole taj posao, ali i zbog toga što imaju odgovarajuće radne uvjete. I još jedna stvar koju bih komentirala svi ste svjesni da je e, jedna od osnova turizma da ljudi imaju dovoljno novaca i vremena da odu na godišnji odmor. Stoga bih vam skrenula pozornost na to da je 2016. godina 80. obljetnica e, konvencije Međunarodne organizacije rada o plaćenom godišnjem odmoru. Ona je to usvojena prije 80 godina i to je bila prva E, Konvencija Međunarodne organizacije rada o plaćenom dopustu i mi planiramo organizirati nekakvo e, zbivanje kako bismo to proslavili 24. E, lipnja u Europskom ekonomskom i socijalnom odboru i naravno pozvat ćemo vas sve. A sad se može i komisija izjasniti. Ime ste već čuli, Karlo Koraca u ime Evropske komisije.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 Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, hvala lijepa ovom odboru na cijeloj podršci, hvala na tome što potičete Europsku komisiju na, tome, na to da napravi više, da napravi bolje u tom vrlo važnom sektoru. Europska komisija je također vrlo sretna i pozdravlja s velikim entuzijazmom ovaj manifest. To će nam olakšati u veliko naš posao, to će nam pomoći da bolje shvatimo koji su prioriteti za tu industriju i zadovoljni smo što i vidimo da su ovdje prioriteti za turistički sektor i oni koji su prioriteti unutar Europske komisije. I to su oni prioriteti na koji stavljamo svu našu energiju. 5. travnja je održan sastanak na visokoj razini i gospodin Kramer je tu bio također prisutan. Na tom sastanku je sudjelovalo i mnogo zastupnika iz Europskog parlamenta i tri povjerenika su tamo bila prisutna, ne samo povjerenik odgovoran za industriju i poduzetništvo i unutarnje tržište, gospođa Bjenkovska, već isto tako upravenik koji je nadležan za eh, pitanja zapošljavanja i obuke, to je gospođa Tyson, i povjerenik koji je odgovoran za regionalni eh, razvoj, to je gospođa Kretu. Mislim da je to vrlo važan signal u smislu politike, dakle da Europska komisija ima horizontalni pristup za turizam i da je moguće zajedno surađivati po tom pitanju između različitih službi i da je u potpunosti svjesna važnosti za gospodarski rast i za stvaranje radnih mjesta u sektoru terorizma. I komisija dijeli ono što je rečeno, da je turizam najvjerojatnije jedan od onih sektora u kojima možemo se nadati najvećem broju novih radnih mjesta, prije svega za mlade ljude i prije svega u regijama koje imaju problema sa zaposlenošću i gdje je oko 50% mladih nezaposleno. Treba još i više raditi, tu se slažem s tim, Europska komisija treba još i više raditi na temelju resursa koje ima trenutno. Trebamo bolje iskoristiti fondove zajedničkog europskog proračuna i to cijelokupnog proračuna i to je i u skladu sa logikom Junkerovog plana. Junkerov plan e, nije vezan samo uz strukturna ulaganja, već treba bolje iskoristiti postojeće financijske instrumente u okviru europskog proračuna. Mislim da je to važno, dakle da regije izmjenjuju najbolje prakse ne samo na razini država, nego i razini regija. Jer su regije one koje imaju konačnu e, riječ e, vezano uz E, to da preuzmu sredstva iz europskog proračuna. I mislim da smo jasno čuli da regionalni fondovi trebaju pomoći turističkom sektoru da postane konkurentniji. Ista poruka je e, bila prenešena od gospođe e, Tyson, dakle jamstvo za mlade i svi drugi instrumenti koje smo već čuli trebaju poslužiti tome da se potražnja turističkog sektora po pitanju boljih vještina e, bude podmirena. Europska komisija trenutno na tome vrlo konkretno radi. Imamo 1 milijun eura u okviru e, programa KOSME za 2017. godinu posvećen tome, a glavna uprava za zapošljavanje je turizam postavila kao jedan od glavnih prioriteta u svom programu za obuku. Dakle, moći ćemo još dodatnih 3 milijuna eura tu mobilizirati jako računamo na suradnju s industrijom, zato što je vrlo važno da se e, taj cijeli posao oko obuke odvija ruku pod ruku s industrijom. Bitno je pružiti veću mobilnost kada se radi o staževima za obuku, više mobilnosti vezano uz e, relaciju sjever-jug, e, kada se radi o recimo područjima koja su jako pod sezonskom sezonskim oblikom turizma i tu mislim da možemo pružiti veće šanse mladim ljudima. Što se tiče ekonomije dijeljena, kao što znate, pojedinica Bjenkovska je naznačila odgovarajuće smjernice koje će biti predočene u lipnju. Mi sada izrađujemo jednu studiju u suradnji sa industrijom. Svjesni smo da postoji problem sa funkcioniranjem unutarnjeg tržišta, ne samo sa ne samo problem vezan u slobodu poduzetništva i poslovnog nastanka, već e, vezano uz ravnotežu između konkurentnosti. To je nešto što trebamo ublažiti ako želimo da unutarnje europsko tržište dobro funkcionira. Trenutno ćemo, isto radimo na tome da pokrećemo studiju o oporezivanju, ne samo o lokalnom oporezivanju, već i općenito oporezivanju, vezano uz to kako možemo privući više ulaganja u turizam. To je također Um, jedan od prioriteta za našu komisiju i za našeg povjenika. U potpuno se slažemo s onime što je rečeno o povezanosti. Povezanost je naravno temelj za to da privučemo više turista, ne samo um, ne samo turiste iz Europske unije, već i turiste iz trećih država. Što se tiče održivosti, kao što znate, Europska komisija je uspostavila jedan sustav E, pokazatelja kako bi vidjeli koliko pojedine destinacije rade na održivosti, to je onaj sustav ETIS. Prije nekoliko dana smo imali događaj gdje smo predali nagrade e, onim lokacijama koje su najbolje uspjeli postići rezultate po pitanju tih pokazatelja. E, mi ćemo to proširiti na sve turističke destinacije Europske unije, mi ćemo podržati to, ali naravno i same destinacije trebaju se uskladiti i zajedno surađivati i svakako će uz to imati našu potpunu podršku. E, održivost, kao što su rekli neki od članova ovog odbora, tiče se i borbe protiv klimatskih promjena, tiče se i konkurentnosti. Doista mislim da bi Junckerov plan mogao pomoći hotelijerstvu da više ulaže u energetsku učinkovitost i u smanjenje emisija. To daje prednost za održivost, ali isto tako i za e, mažu koju bi mogli onda tako povećati u tom sektoru koji e, uvijek ima nekih poteškoća sa maržom. Što se tiče strategije, mm, moj povjerenik je bio u ovom odboru i stoga ne moram ponoviti sve ono što on već rekao pred vama. Mi trenutno izrađujemo akcijski plan E, sa ciljem da e, stvorimo i razradimo važne sinergije između turizma i kulturne i kreativne industrije. E, naš potpun entuzijazam i svu našu energiju ćemo u to uložiti. I hvala vam još jednom. Hvala. A zaključne napomene može dati Istvan Vej, predsjednik naše radne skupine za... Tisztelt kollégák, hasznos nap volt. Hvala svim e, gostima, Bilo je bio je ovo vrlo interesantan sastanak. Ja sam sam vrlo često kritizirao brojne izjave ovog parlamenta i zapravo upravo ovo što ste vi rekli, da mi mnogo pričamo, ali onda malo toga se pretoči u konkretna djela. To sam kritizirao. Ja evo već godinu dana pratim rad skupine koja je pripremila ovaj manifest. I moj je zadatak e, bio da budem poveznica između e, politike i e, stručnjaka i sektora. E, pripremio sam i nekoliko konkretnih e, zadataka. Mislim da je jako važno da e, pošaljemo jasnu poruku vladama i povjereniku Navračiću. Moramo se usredotočiti na obuku i edukaciju. Istina je da trošimo jako puno novaca, ali je ovo sektor koji uz rijetko koju iznimku taj sektor nekako nikako ne dobiva ulaganja iz razno raznih inicijativa. Zatim što se tiče statističkih podataka, ako na primjer razmislimo o broju radnih mjesta i o prihodima koji stvara sektor, to bi trebalo točno bilježiti. To bismo se isto mogli zajedno e, potruditi da se o tome više govori. Isto tako slažem se i sa kolegom Nilsenom, dakle suradnja između nadležnih odbora ovdje u parlamentu. E, mislim da ćemo krenuti malo bolju suradnju sa odborom za regionalni razvoj. a onda želim e, zahvaliti i predsjedniku i kolegama koji će mi zasigurno pomoći da se uspostavi bolja suradnja i sa odborom LIBE. Mm, I to se odnosi pogotovo na problem sa vizama, znači na SAD i Kanadu. Jučer smo imali sastanak koordinatora i baš smo razgovarali o tome da na dnevni red treba staviti i to pitanje viza, da o tome moramo e, što prije razgovarati. Zatim u potpunosti podržavam povećanje e, jedinice koju vodi Karlo Koraca. Mi se u parlamentu moramo e, za to boriti. Mislim da ja se nadam da će mi predsjednik i ostali stručnjaci mm, pomoći u tome, jer mi to moramo stalno ponavljati. To stvarno mm, je nešto što mi iz odbora, ovog našeg odbora, moramo neprestano inzistirati na tome. I još e, posljednji komentar. Mm, pitanje europskih e, glavnih gradova turizma o tome sam već razgovarao sa kolegom Santanderom. Da, takvu bi inicijativu trebalo organizirati u suradnji sa a, operaterima iz tog sektora te sa europskim institucijama. Baš bismo trebali osnovati jednu takvu inicijativu. To također traži horizontalnu organizaciju. A ovaj događaj koji je organizirao Karlo Koraca bio je stvarno važan. Tamo je došlo čak tri povjerenika od nas se zatražio e, doprinos da im pomognemo u njihovim zajedničkim naporima. Siguran sam da je to bilo vrlo korisno. A ja ću organizirati jedan sastanak sa povjerenikom Navračićem. Stoga, da, ovakve inicijative su vrlo korisne i bilo bi stvarno dobro da ih pokrenemo. i bilo bi mi drago da, ih, da nas podrže i kolege iz ljevice i desnice, voljeli bismo dobiti i podršku zelenih naravno, kao i svih ostalih koji e, smatraju da bi u tome mogli sudjelovati. Na taj način bi naš odbor u ovom sazivu si mogao definirati kao jedan od ciljeva, evo upravo to, organizaciju, to jest uspostavu Europskog grada turizma. jer to može imati i tekako pozitivne učinke na promociju. Ursula je govorila, s njom sam zapravo razgovarao da mm, ususret sljedećem sastanku radne skupine da bi bilo dobro E, povezati, zapravo e, utvrditi koji su to fondovi koji se mogu trošiti na turizam. I mi bismo kao parlamentarci trebali dati naš doprinos u tome. Mogli bismo doći e, saslušati i hvala vam na toj preporuci jer mislim da je to inicijativa koja će biti iznimno korisna. A sutra večer ćemo organizirati još jedan događaj, očekujemo da ćete svi doći. Mnogo se govori o, europskoj, e, o turističkoj suradnji između Europe i Kine i mi smo evo pokrenuli jednu takvu inicijativu i sutra je e, inauguracija upravo ovdje u Kineskom kulturnom centru. Sa gospodinom Santanderom smo radili e, na toj inicijativi tako da koga god to zanima iz perspektive vlastite države ili europskog turizma, dobrodošli su. Hvala, i želim zahvaliti jednom svim onima koji su nam pružili izlaganja, koji su sudjelovali na tome, koji su bili sasvim dio organizacije toga i prije svega želim zahvaliti i e, usmenim povoditeljima što su deset minuta dulje radili za nas nego očekivano. Hvala vam na vašem razumijevanju i s time završavamo sa današnjim prijepodnevnim sastankom. Sve najbolje.